Bonjour. Dobar dan, molim vas da sjednete. Evo, sada ćemo krenuti s radom odbora za regionalni razvoj. Zahvaljujem svim prisutnim zastupnicima i evo Molim vas da usvojimo dnevni red. Ako ovdje nema primjedbi, smatrat ćemo dakle da je dnevni red usvojen. Isto tako, zapisnica sa sjednica od 4. do 5. prosinca 2019. i 20, do 21. siječnja 2020. godine dostupni su online. <clears throat> I zato evo predlažem da Eh, ih usvojimo osim ako nemate primjedbi. Dakle, usvojili smo, odabrali smo zapisnike. Želim srdačnu dobrodošlicu predstavniku komisije. Ovdje predstavnika Mebarek iz eh, kluba SND, tu je zastupnik Zofo iz eh, grupe ID i zastupnik Alfonsi iz eh, kluba Zelenih. A tu je i zastupnik eh, Žema koji je dakle nezavisni zastupnik. Tu je Goci iz kluba Renew, Grunberg iz kluba Zelenih, Bušman Nadam se da će oni e, dakle, surađivati s našim odborom i sretni smo što, ih, što su nam se pridružili. Danas i sutra šefovi država i vlada susrest će se na poziv predsjednika Mišela kako bi e, sklopili sporazum, dakle došli do dogovora vezano uz proračun Europske unije. Svih vijeća e, predstavio je prijedlog Mislim da ste svi čuli za njega. I vjerojatno ste primijetili, kao što je već rekao predsjednik parlamenta, da je taj prijedlog e, daleko od onoga što Europi treba kao primjereni proračun kako bi se financirale e, tradicionalne politike Europske unije i novi prioriteti a i predsjednik Sasoli je e, naglasio da je parlament spreman dakle, za pregovor 2018. godine, ali nije spreman podržati sporazum po bilo kojoj cijeni. Što se tiče našeg odbora za regionalni razvoj, mislim da se svi slažete sa mnom kad kažem da mm, nismo zadovoljni sa ograničenim proračunom koji će dakle žrtvovati kohezijsku politiku i koji će dovesti do tako velikog smanjenja sredstava. Jako smo detaljno i pažljivo proučili prijedlog predsjednika vijeća i moram reći da smatram da taj prijedlog nije uravnotežen, nije pravedan, te da dovodi u pitanje provedbu ciljeva, kohezijskih ciljeva za sljedeće e, programsko razdoblje fondova. Dakle, mi se, e, mi dakle nastavljamo raditi na onome što je moguće prije sljedećeg Europskog vijeća. Dakle, s obzirom na ono što će se dogoditi sutra tijekom vijeća, nadamo se velike promjene, reći ću vam e, do kojih su odluka onda došli koordinatori. Dakle, koje će te odluke morati biti u ime našeg odbora. Tijekom sastanka koordinatora jednoglasno smo odlučili suspendirati trijaloge političke prirode sve dok se ne zaključi vijeće u veljači. U međuvremenu sam eh, jako formalno uputio pismo eh, povjerenici Ferreira kako bi zatražio eh, prijelaznu uredbu za 2020. godinu i ovo je dakle trenutna situacija. Pažljivo ćemo pratiti što se događa u Europskom vijeću i kasnije ćemo razgovarati o tome s vama. Treća točka tiče se naše misije u Sloveniji. Zahvaljujem svim političkim klubovima koji su danas objavili imena kolega koji će sudjelovati. Oni koji to još nisu učinili, molim da učine to do datuma e, kada je to određeno. Uskoro ćete primiti program misije. Vidjet ćete da će se tamo govoriti o energetskoj tranziciji i e, rudarskim regijama. Dakle, posjetit ćemo Slovačku, mjesto Pribica i e, tamo ćemo se susreti s predstavnicima lokalnih e, vlasti i sindikata. Jako je bitno da osim što dakle naš odbor e, provodi u emisije, bitno je da su te emisije vezane uz aktualno zakonodavni rad. Dakle, naš posjet ovoj e, rudarskoj regiji bit će sasvim sigurno jako koristan s obzirom na respektivanje fonda za pravednu tranziciju. Što se tiče sljedeće točke dnevnog reda, Radi se o predlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju. Naš e, odbor REGI kompetentan je odbor baš za to pitanje. Klub EBB dao mi je ime zastupnika. Mm, to je gospodin Kefalođanis kojega pozdravljam i čestitam mu zato što je dakle izvjestitelj, imenovali su ga izvjestiteljem i ima tu veliku odgovornost da e, komunicira sa svim političkim klubovima kako bi prikupio najbolje predloge, kako bi fond za pravednu tranziciju postao zaista što pravedniji, kako bi dakle što djelotvornije e, funkcionirao. Znam da su svi politički klubovi se već mobilizirali u pogledu ove uredbe i sada je na nama dugo razdoblje suradnje, pregovora. Već danas popodne počinjemo s tim i evo kako bismo pokrenuli rad na toj temi nakon sastanka sa povjerenicom Ferreira, a to je bio jako uspješan sastanak, dakle danas sam odlučio pozvati predstavnike Europske komisije kako bi nam održali tehničku prezentaciju nakon koje će se održati seminar o e, fondu za pravednu tranziciju koju je organizirao resorni odjel B. Pozivam sve vas da zajamčite svoju prisutnost jer informacije koje e, ćemo danas popodne prikupiti e, bit će od ključne važnosti i iznimno korisne kako bismo definirali naše naša stajališta. Danas popodne dakle, posvetit ćemo se Fondu za pravednu tranziciju. To je apsolutni prioritet za naš odbor pa i za Europski parlament u cijelosti. Fond za pravednu tranziciju, novi je fond, vrlo ambiciozan fond. I treba podržati ona područja koja će biti najpogođenija tranzicijom na ne, klimatsku neutralnost. Ana Wagner je ovdje s nama. Pozdravljam ju. Dakle, e, zamjenica je voditelja odjela za međuinstitucionalnu suradnju, e, strukturno upravljanje, upravljanje dokumentacijom pri glavnoj upravi za regionalnu urbanu politiku. Ona je danas s nama ovdje i predstavit će nam ovaj fond. Izvolite. Hvala vam i hvala uvaženim zastupnicima na ovoj prilici. Dat ću vam kratak uvid u situaciju i također zanima me rasprava o ovom fondu koji je uslijedio nakon predloga komisije. Ovo je vrlo važna prilika da vam predstavimo prijedlog i da poslušamo vaša pitanja koja imate o tom prijedlogu ili u širem kontekstu. Moja je ambicija sada dati vam detaljan uvid kako biste dobili neke nove informacije osim onih koje ste već dobili od povjerenika o toj temi. Prvo ću reći nešto o tom instrumentu, o fondu za pravednu tranziciju. On je ukorijenjen u mehanizmu za pravednu tranziciju, a to je zapravo E, aspekt zelenog plana koji se bavi ulaganjem. Komisija je to predstavila prošlog prosinca, a cilj je mobilizirati oko 100 milijardi eura za ulaganja i financiranje regija koje su najpogođenije tranzicijom i to se odnosi na sve države članice. Mehanizam za pravednu tranziciju je dakle širi kontekst fonda za pravednu tranziciju i ima tri stupa. Prvi stup odnosi se na fond za pravednu tranziciju. Taj fond bit će u sklopu e, kohezijske politike i u sklopu drugih fondova kohezijske politike, te bi trebao generirati e, veliki iznos za ulaganja i to prvenstveno kroz bespovratna sredstva. Drugi stup mehanizma uz fond jest e, poseban program za financiranje u okviru programa Invest EU. To je jedan proizvod koji bi trebao generirati oko 45 milijardi eura ulaganja. I to uglavnom kroz privatna ulaganja, kroz ukupljanje privatnih ulaganja koji uključujući dakle i tržište i privatne aktere. Treći stup odnosi se na instrument za kreditiranje u javnom sektoru uz sudjelovanje Europske investicijske banke. Tu ćemo imati e, zajmove, takozvani blending, ali i bespovratna sredstva. Ako se želi generirati oko 30 milijardi eura ulaganja u sljedećem e, sljedećoj perspektivi VFO-a. Taj treći stup, taj instrument, ima za cilj iskoristiti javno financiranje i uglavnom je namijenjen entitetima iz javnog sektora. Imamo dakle ta tri stupa pod samim mehanizmom za pravednu tranziciju i kako bismo objedinili sva tri instrumenta koristimo takozvane teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji sadrže određene e, zahtjeve temeljem prijedloga za fond za pravednu tranziciju. Jednom kada se ti planovi osmisle od strane dionika u državama članicama, to bi trebalo omogućiti pristup svim trima stupovima fonda, odnosno mehanizma. Drugi i treći stup imaju za cilj veću pokrivenost i geografsku i to temeljem teritorija koji se odrede njima treba pomoći sa tranzicijskim planovima koje treba usvojiti komisija. Sada ću reći nešto o ambiciji koju ima ovaj fond, područje primjene i predmet samog e, prijedloga. Ovaj fond ima za cilj pružiti potporu onim područjima koja su suočena sa najtežim socioekonomskim izazovima, a koji proizlaze iz procesa tranzicije prema klimatsko neutralnom gospodarstvu u Uniji do 2050. Iz toga ovaj fond pokušava riješiti socioekonomske izazove, a ne izravno e, klimatsku tranziciju. Izravna potpora za klimatsku tranziciju može se dobiti putem instrumenta za energetsku tranziciju, kao što su primjerice fond za modernizaciju. Međutim, to je jedna druga ideja i želim to naglasiti. Dakle, cilj je da se prevladaju suzbiju negativni učinci klimatske tranzicije na područja u državama članicama ambicija odražena je i u samim ciljevima i taj cilj odnosi se na socijalne, ekonomske i okolišne učinke tranzicije. Uz mehanizam za pravednu tranziciju koji daje jedan širi kontekst za fond, tu, je i, tu su instrumenti kohezijske politike i fondovi kohezijske politike koji također daju kontekst fondu za pravednu tranziciju jer taj fond je zapravo ukorijenjen u kohezijskoj politici što znači da je obuhvaćen pravilima uredbe o zajedničkim odredbama koja postavlja sva pravila za kohezijske fondove i sada će postaviti pravila i za ovaj fond za pravednu tranziciju. Stoga specifični ciljevi su na istoj razini kao i drugih pet političkih ciljeva temeljem e, uredbe o zajedničkim odredbama. Što se tiče resursa za ovaj fond, prema komisijnom prijedlogu imamo alokaciju od Unije od 7,5 milijardi eura, to je takozvani svježi novac koji dolazi povrh E, financijskih sredstava iz VFO-a koje je predložila komisija 2018. Ta financijska sredstva su pod naslovom trećim i ciljem je povećati prirodne resurse i okolišno djelovanje VFO-a. Ti resursi dio su obveznih transfera iz Europskog fonda za regionalni razvoj ti transferi sredstava su barem 1,5 puta veći od alokacije koja se predlaže državama članicama u okviru Fonda za pravednu tranziciju i ne mogu e, biti veći od tri puta. Cilj je isto tako zaštititi resurse iz kohezijske politike. I kako bismo mogli također eh, se nositi sa tradicionalnim izazovima kohezijske politike i zato su ti transferi na 20% ERFD-a i ESF e plusa, odnosno nacionalnih alokacije iz tih fondova, jer moramo imati dovoljno resursa za te svrhe. Iznosi koji će biti preneseni moraju biti opravdani i to putem planova, e, teritorijalnih planova za tranziciju i to je ključno za implementaciju fonda za pravednu tranziciju. Kada je riječ o vrstama djelovanja koja su zamišljena samim planom, opisana u samom planu, ona moraju pružiti opravdanje za prijenos sredstava. Primjerice, ako polovica mjera, odnosno djelovanja, ima za cilj pružiti podršku e, onima koji traže posao ili onima koji imaju posao, onda isto tako pola e, tih prijenosa sredstava treba doći iz ESF-a. E Dakle, to je jedna pojednostavljena verzija ideje e, ovih transfera prenosa sredstava. Također, prijenos sredstava ima za cilj uspostaviti jedinstvena pravila i jedinstvenu količinu novca koja bi bila usmjerena u postizanje ciljeva fonda za pravednu tranziciju. Nemamo nikakva više struka pravila koja bi e, učinila provedbu složenom, dakle riječ je o jedinstvenom skupu pravila. Što se tiče mogućnosti za dodatne, dodatno povećanje resursa, postoji ta mogućnost. U, navedena je u samom članku uredbe i resursi se dakle mogu povećati ovisno o odluci e, proračunskih tijela stope financiranja iz kohezijske politike će se primjenjivati na ovaj fond i to je u potpunosti sukladno sa stopom sufinanciranja iz drugih fondova kohezijske politike, primjerice ERDF-a i ESF+. Što se tiče područja primjene i za potporu, postoje dva ključna elementa i cilja koja se odnose na provedbu te potpore. S jedne strane, predlaže se da se pomogne regijama pri aktivnostima diversifikacije svojih gospodarstava kako bi ta regija, regije bile manje ranjive i male, manje izložene tranziciji sa ekonomskog stališta. A s druge strane, velik eh, dio djelovanja fokusiran je na radnike, dakle na socijalni aspekt same tranzicije, odnosno treba se pružiti potpora za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, pomoć pri traženju posla i kako bi se osigurala socijalna uključenost e, onih koji traže posao. Kao što vidite, e, samo područje primjene je puno više fokusirano jer uključuje elemente iz fonda ESF Plus i EFRD i prijedlog zapravo navodi jedan e, detaljan popis područja sektora i djelovanja kojima se može pružiti financijska potpora. Tu bih se vratila na sam e, mehanizam za pravednu tranziciju, jer kao što sam rekla, u okviru drugog i trećeg stupa tog mehanizma imat ćemo jednu širu geografsku i sektorsku pokrivenost što će nam omogućiti da zapravo e, iznesemo sve potrebne intervencije i imamo sve potrebne projekte koji su nužni za uspješnu klimatsku tranziciju. Međutim, fond za pravednu tranziciju ima ograničenu financijsku omotnicu i zapravo on bi trebao biti fokusiran samo na određena područja i imati puno restriktivniju potporu. Kada je riječ o okolišnoj održivosti, to je također jedan od, jedna od intervencija koje se mogu provesti, kojima se može pružiti financijska podrška. Tu želim naglasiti da ta potpora mora biti u potpuno skladu s načelom onečišćivač plaća, a mjere okolišne održivosti, uključujući one koje su povezane sa određenim elementima potrebnima da se e, poveća taj okolišni aspekt. To je tradicionalno podrženo kohezijskom politikom temeljem određenih ograničenja. Kada je riječ o uvjetima za prihvatljivost, ponovno imamo ove planove za tranziciju i oni su ključni ako se želi e, otključati sredstva za projekte. Dakle, cilj fonda mora, mora biti direktno podržan kroz e, planirane mjere, a te planirane mjere moraju biti detaljno obrazložene putem, također putem e, opravdanja u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju. Dakle, sve te aktivnosti moraju direktno doprinositi e, provedbi samog plana. Kada je riječ o potpori e, pojedincima, oni koji dobivaju potporu iz fonda moraju biti pojedinci koji su pogođeni e, samom tranzicijom. Kada je riječ o prihvatljivosti u okviru fonda, želim naglasiti da je to u potpunosti dosljedno sa ulaganjima koja su prihvatljiva za EFRD i ESF+, ali ovdje specifično imamo dva područja koja mogu dobiti e, ograničena dodatna ulaganja, a riječ je o produktivnim ulaganjama u velike poslovne subjekte i potporama za aktivnosti koje za cilj imaju smanjiti emisije stakleničkih plinova. Međutim, riječ je o e, tome da postoje određeni uvjeti za dobivanje tih sredstava, odnosno mora, mora postati gubitak, značan gubitak radnih mjesta. I e, dakle, Sredstva se mogu dobiti jedino ako će ona biti iskorištena za stvaranje novih radnih mjesta ili za očuvanje postojećih radnih mjesta. Također bih naglasila da to mora biti navedeno u samom planu i da sukladnost s pravilima mora također e, biti u potpunosti ispoštovana. Kada je riječ o samom procesu i uvjetovanosti, Ovaj slajd e, ukratko nam prikazuje koja su to ključna pitanja, odnosno kako će se ovaj prijedlog e, uklopiti u postojeći programski proces, a svi dobro znamo da to mora biti brzo i glatko se odvijati. Jer jednom kada pravni okvir stupi na snagu, a to bi trebalo biti početkom 2021. U tom trenutku programski proces mora već ostvariti dobar napredak kako bi sami programi e, bili spremni za podnošenje i kako bi projekti mogli odmah početi s radom i kako bi se odmah provela potpora za naše korisnike. Kada je riječ o tom programskom procesu, komisija je već podijelila određene analitičke elemente i to u obliku izvješća za zemlje i u obliku aneksa za ulaganja koja su povezana sa Fondom za pravednu tranziciju. To ćemo podijeliti s državama članicama i to krajem ovog mjeseca. Svi ti dokumenti sadrže e, početne analize o tome koja su područja u Europskoj uniji najpogođenija tranzicijom i s kakvim se izazovima suočavaju. To je zapravo polazište za neslužbene pregovore o elementima koji su povezani sa fondom za pravednu tranziciju, a koji moraju biti dijelom postojećih eh, pregovora. bi trebalo biti uklopljeno u plan, teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji će zapravo pružiti temeljne elemente za samoprogramiranje. Ti planovi moraju biti u potpunosti dosljedni odnosno sukladni sa obvezama na nacionalnoj razini sa nacionalnim klimatskim i energetskim planovima i moramo također dodatno identificirati sva ona područja u Europskoj uniji. Dakle, sva područja koja su najviše, najnegativnije pogođena, najviše pogođena, jer želimo imati e, opis za svako pojedino područje, kakva su planirana djelovanja, koja su e, obrazloženja za sva ulaganja koja se trebaju poduzeti i kako bi se kako bi ti planovi bili usuglašeni kroz jedan konstruktivan dijalog između država članica i komisije. Dakle, zajedno sa planovima i zajedno s planovima bili usvojeni. U tom smislu želim skrenuti pozornost na činjenicu da ovaj fond je u potpunosti ukorijenjen u okviru za kohezijsku politiku Stoga uključenost e, partnera, partnerstvo, poštivanje e, multilateralnog upravljanja će se u potpunosti poštovati u skladu sa zahtjevima uredbe o zajedničkim odredbama. Isto postoje određeni zahtjevi u smislu sudjelovanja dionika i opisa tog sudjelovanja u planovima za pravednu tranziciju koji su jedan obvezujući element i na tome se morate temeljiti dijalog. Što se tiče metodologije za dodjelu sredstava, sada ću vam pokazati ključne kriterije koji su uzeti, koje smo uzeli u obzire kada smo planirali tu alokaciju i na popisu ćete vidjeti pet elemenata pola pokazatelja zapravo mhm. odražava ekonomski aspekt i element emisija stakleničkih plinova na teritorijima, na, u regijama koje su relevantne za ovaj fond, a druga polovica pokazatelja odražava izazove za zapošljavanje. I to su zapravo izazovi koji želi riješiti sam fond. Dakle, imamo emisije stakleničkih plinova industrijskih postrojenja u regijama koje su sa visokim ugljičnim intenzitetom, a što se tiče zapošljavanja, imamo zapošljavanje u industriji i u rudarskom sektoru i u sektoru ekstrakcije e, lignita. Zatim je tu proizvodnja treseta i proizvodnja naftnog škriljevca jer je važno u obzir uzeti sve te elemente. Postoji i gornja granica kako bi se bi, kako bismo imali učinkovitu i pravednu e, alokaciju. Dakle, gornja granica funkcionira u dva smjera. Prvo, imamo gornju granicu za sredstva kako nacionalna dodjela sredstva ne bi bila više od 2 milijarde eura, a druga granica je da imamo kritičnu masu e, za financiranje odnosno određuje se minimum od 6 eura po glavi intenziteta potpore u tom razdoblju. Mogu se primjenjivati određene e, e druge kalkulacije, recimo e, beni po glavi e, stanovnika kako bi se osigurala veća koncentracija resursa na manje razvijene zemlje članice ishod ove metodologije za dodjelu možemo vidjeti na ekranu. I ovdje imate ne samo alokaciju za fond za pravednu e, alokaciju, nego i ova dva stupa koja e, komisija očekuje da će biti mobilizirana kroz drugi stup. E, I ovaj treći stup zajmovi iz javnog e, sektora. Evo još jednom e, hvala ovdje na pozornosti i e, svakako pozdravljam da i s vaše strane nam dadete detaljna razmišljanja o ovom prijedlogu. Madame Wagner, je vous remercie pour cet exposé. Hvala vam na prezentaciji, sve je bilo izuzetno jasno. I hvala što ćete ostati s nama do kraja sve dok e, stručnjaci ne održe svoje prezentacije, tako da možemo razmijeniti mišljenja sa kolegama. Uvjeren sam da će biti puno pitanja i za vas. Dajem dobrodošlicu i našem e, kolegi Ivan Risteroju, nekadašnjem e, kolegi. Jako mi je drago što vas vidim ovdje vjerojatno ćeš uskoro sjesti i ovdje za stol, jer sad organiziramo sastanak e, prilikom kojeg ćeš intervenirati kako bi predstavio aktivnosti svoje organizacije koja je iznimno važna za koheziju u Europi. Nastavljamo s prezentacijama stručnjaka. Prvu prezentaciju održat će Evangelist Cimas iz eh, Zajedničkog istraživačkog centra. Cimas će govoriti o izazovima i prilikama s kojima su suočene rudarske regije u Europskoj uniji. Riječ eh, dajem stručnjaku. Izvolite. Eh, thank you, Mr. Zahvaljujem. Let Zahvaljujem vama i svim zastupnicima uh, što možemo iznijeti rezultate našeg istraživanja koje je napravljeno u zajedničkom istraživačkom centru komisije o izazovima s kojima će biti suočene uh, uh, regije koje proizvode ugljen u tranziciji, ali također i da vam prezentiramo prilike koje će se stvoriti e, ili čak i širiti, kao što ću pokazati, u mogućnosti zapošljavanja i drugim regionalnim prilikama e, za ekonomski rast. For Ako ne znate što je JRC, mi smo Centar za istraživanje Europske komisije i dajemo znanstvene dokaze za rad zakonodavca i surađujemo sa kolegama iz e, Digi Regija, Reformi drugih. I od 2017. E, radimo na razumijevanju izazova koje regije koje ovise o ugljenu će e, susresti kao izazov u prelazu na klimatsku neutralnost. U ovom e, kontekstu radimo na uspostavljanju snažnog instrumenta za te regije koji će ih podopirati, a i to također zajedno sa zemljama članicama, dajući im tehničke i znanstvenu ekspertizu koja će im biti potrebna kako bi razvili neophodne modele koje će im omogućiti da krenu dalje u tranziciji bez nužnosti e, suočavanja sa negativnim učincima tranzicije. Dakle, što smo pokušali u prvom e, planu učiniti? E, u prvom planu pokušali smo razumjeti izazove. Tranzicija na klimatsku neutralnost naravno će tražiti povlačenje fosilnih goriva, a to će pogoditi regije koje proizvode ta fosilna goriva, posebice ugljen. Treba podsjetiti da šest zemalja članica i dalje e, se u više od 20% ovisi o ugljenu za svoje energetske potrebe. Koliko znamo, e, imamo 128 ugljeno kopa u 12 zemalja članica i u 42 NAC2 regije koje proizvode 500 milijuna tona ugljena i lignita, što je zapravo tri četvrtine potrošnje Europske unije u pogledu ugljena. Što je dio 207 e, elektrana koje se pogonjenih ugljenom u 21. zemlji članicama, to je 150 gigavata ili jednu trećinu e, ukupnog e, kapaciteta generacije na fosilna goriva u Europskoj uniji. Naravno da zemlje članice povlače te e, elektrane i informacijama koje imamo u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima od e, strane zemalja članica Europske unije. Vidimo da e, od 105 gigavata koji su 2016. funkcionirali, to će pasti na 105, odnosno 55 gigavata do 2030. Naravno, to će, te će brojke još jednom treba razmotriti. Sada kada zemlje članice imaju veće stupe povlačenja mm, u pogledu, e, u pogledu ugljena i tako ćemo imati brojke bolje ljetos nakon što procijenimo nacionalne energetske i klimatske planove. Što to znači za razne regije? Otprilike četvrt milijuna ljudi u Europi izravno je zaposleno u sektoru ugljena, oko 50 tisuća u elektranama na ugljen, no uglavnom e, u ugljenokopima, 125 tisuća ljudi koliko se procjenjuje. No, teret i zapošljavanje u zemljama članicama je različit, u nekim zemljama e, će biti manje pogođena, ali neke zemlje kao Poljska će imati gotovo 130 tisuća ljudi zaposlenih upravo ovdje. I imat ćemo gotovo jednaki iznos za 215 e, tisuća ljudi u indirektnom zapošljavanju u ovom e, lancu vrijednosti. Dakle, ukupno govorimo o pola milijuna ljudi koji danas rade u sektoru ugljena. Ako sada uzmemo u obzir e, ovo povlačenje e, koje sam spomenuo ranije, broj e, znači umirovljenje i tako dalje. E, vidjet ćemo da će taj broj radnih mjesta biti znatno smanjen i izgubljen do 2025. i 30. To je veliki izazov, no trebamo sagledati i prilike koje će proizaći iz cjelokupne tranzicije na klimatsku neutralnost. Naime, važno je regijama pomoći da prođu kroz ovu tranziciju na fer i pravedan način kako niko ne bi bio ostavljen, te da se razviju alternativni modeli kako bi se zadržali i povećalo zapošljavanje kako bi se dala mogućnost tim regijama da nastave sa gospodarskim rastom i bez ugljena. Tako da ćemo imati jednu globalni izazov pred nama, ali rješenja će na to biti lokalna i regionalna. Kad uzmemo u obzir dizajn rješenja i tranzicijske strategije za te regije. Ne samo da ćemo imati situaciju e, da ćemo morati povući sve na, goriva, e, sve na fosilna goriva, nego će trebati uzeti učinak i na društvo, okolišni učinak i tako dalje. Te će treba vidjeti kako će novi instrumenti e, na našem raspolaganju će podupirati te regije. Po našem mišljenju tu nema e, savršenog rješenja, jednog rješenja koje bi bilo primjenjivo na sve 42 regije danas koje se pouzdaju u e, ugljenokope i treba uvijek iznaći koji će biti najbolji proces putem recimo modernizacije drugih sektora, razvojem novih aktivnosti i drugim efektima preljevanja koji će proizaći iz postojećeg nasljeđa i tradicija regija koje su se razvile tijekom godina radom na ugljenu. Dakle, fokus naših napora trebao bi biti na ljudima. I kako bi minimalizirali učinak dekarbonizacije na situaciju radnika, trebamo imati strateški plan i e, proces restrukturiranja kako bismo ih posebice potaknuli e, e, da ih se ponovno zaposli i također da ih se prekvalificira da budu prikladni radnici za novo gospodarstvo nakon dekarbonizacije i u okviru zelenog plana. Naravno, ugljenske regije ne kreću iz nule, one imaju dobro razvijeno industrijsko nasljeđe, imaju e, sredstva i infrastrukturu koja se može koristiti, ali naravno najveća E, vrijednost su kvalificirana radna snaga, električke, mehaničke vještine, iskustvo rada u teškim uvjetima, dobro iskustvo sa sigurnošću i stoga e, su prikladni radnici za zapošljavanje u drugim sektorima e, kao u rudnicima, ali i u ekonomiji čiste energije kao što su e, ekonomija e, generacije struje iz vjetra i solarne energije. Tako da se tranzicija već događa na solarnu energiju i energiju vjetra. A još jedan e, prednost tih regija je da imaju zemlju i infrastrukturu kao recimo pristup visokovoltažnoj e, mreži i također e, imaju i veliko javno prihvaćanje e, i također imaju javne objekte i resurse pa je važno da svi ti ljudi iznađu prilike u drugim alternativnim aktivnostima kao na primjer tehnologije čiste energije. Ono što smo činili posljednjih godina je pokušali smo ocijeniti koji je potencijal čiste energije u ovim specifičnim regijama. Ono što moramo shvatiti je da će ove e, regije igrati ključnu ulogu u energetskoj transformaciji. E, malo smo proučavali da vidimo koji je tehnički potencijal za energiju vjetra, solarnu energiju i bioenergiju u ugljenskim e, regijama koje sada imaju ugljenokope. Neću vam sada davati brojke, sve ćete naći u izvješću, a dobit ćete izvješće e, naravno i možete uzeti u prostori. No ono što treba reći u ovom trenutku je da prije svega postoji dovoljno potencijala za obnovljivu energiju u ove 42 regije da osigura barem pola obnovljivih izvora energije koji su potrebni da se ispuni ambicija za dekarbonizaciju 2050. Ono što se također može vidjeti je da je ovaj potencijal raspršen diljem Europe. I Južna Europa e, ima veći potencijal za solnu energiju, no sjever i istok Europe također od znati, znatnog potencijala e, energije vjetra i bioenergije. Tako da postoji znatan potencijal za jedan ili više tehnoloških opcija u svakoj regiji. Također ovdje moramo vidjeti da postoji znatni potencijal za obnovu postojećih objekata, a to ne da će dati nove mogućnosti zapošljavanja, nego će e, odgovoriti na ključna pitanja energetskog siromaštva. Dakle, već sada u ugljanskim regijama, koje su inače regije srednjeg ili prosječnog e, prihoda. E, objekti nisu energetski e, odgovarajući, te će se cijeli, svi objekti morati u sljedećih 120 godina renoviravati. Tako ako da pogledamo kuću u tim regijama, kako bi se njihova energetska učinkovitost poboljšala i njihov život, to će stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja kako bi, e, gdje će e, ljudi iz prethodnog e, ugljenskog sektora prijeći u građevinski sektor. Trebamo gledati također i dalje od obnovljivih izvora energije i njihovog potencijala. Još jedan primjer je potencijal za zapošljavanje u baterijskim tvornicama. Baterije su nužne za tranziciju na klimatsku neutralnost zbog elektromobilnosti možemo postići smanjenje e, CO2 iz najtežeg sektora u gospodarstvu, to je prijevoz. Industrija je već najavila mnogo velikih investicija, novih, barem 13 e, ili koji su sada u fazi razvoja ili u većoj izgradnji i to se upravo događa u postojećim e, ugljenskim regijama. Recimo jedna tipična gigatvornica za baterije može zaposliti dvije ili tri tisuće ljudi. Pa pogledajmo kako se ovaj potencijal može pretočiti u mogućnosti za zapošljavanje. Ako uzmemo u obzir e, dogovorene ciljeve za tranziciju na klimatsku neutralnost nakon 2030. s dogovorenim ciljevima za obnovljive izvore energije, onda e, se može izračunati da do 2030. se može stvoriti 315 tisuća radnih mjesta u sektoru obnovljivih izvora energije, te u građevinskom sektoru, sektoru zgradarstva i renovacije objekata. Dakle, ova brojka od 315 tisuća ljudi treba pogledati u usporedbi sa ovih 200 tisuća ljudi koji rade u ugljeno kopnom sektoru u ovim regijama. No, naravno, Situacija nije ružičasta, razne regije će imaju razne potencijale i različito će koristiti ovu tranziciju na obnovljive izvore energije. Dakle, evo sada ću zaključiti prezentaciju kad time što ću podijeliti posljednje rezultate. Dakle, ono što smo učinili, ocijenili smo potencijal u svakoj regiji i pokušali izračunati prilike za stvaranje radnih mjesta i potencijal e, i E, ove 43 e, ugljeno regije grupirali smo u tri skupine. E, znači više od polovice tih regija imaju visoki potencijal za razvoj dodatnih tehnologija obnovljive energije. Tu treba dakle osigurati dovoljno financiranje kako bi se omogućilo razvoj obnovljivih izvora energije u tim regijama. Zatim imamo sljedećih sedam regija gdje je potencijal više manje sličan sadašnjem e, radnim mjestima u e, sektoru ugljena, pa tu trebamo intenzivirati potporu i osigurati glatku tranziciju. Te, nažalost, postoji sedam regija gdje je potencijal za stvaranje radnih mjesta e, u obnovljivim izvorima energije mnogo niži od sadašnjeg zapošljavanja u sektoru ugljena. Tako da je jasno Ovdje postoji potreba da te regije razviju alternativne poslovne modele i odmaknu se od ugljena i nađu zapošljavanje i ekonomski rast u drugim aktivnostima. Evo zaključno dopustite da kažem. Dakle, u našem izvješću naći ćete još neke dodatne informacije na razini NAC2 regija, tako da ćete za svaku regiju naći tehnički potencijal za obnovljive izvore energije, potencijal za renovaciju zgrada, potencijal za ugradnju obnovljivih izvora energije u postojećim i napuštenim ugljenokopima, te također e, mogućnosti zapošljavanja koje su stvorene. Hvala evo na ovoj prilici koju ste mi dali da vam prezentiram e, rezultate i želio bih zaključiti sa ključnim porukama. Dakle, jasno, e, korištenje obnovih izvora energije može omogućiti energetsku tranziciju i prostvoriti radna mjesta u tim zajednicama. E, razvoj takvih projekata koristit će infrastrukturu i zemlju i vještinu industrijsko nasljeđe tih regija. Za to trebamo imati usku suradnju sa tvrtkama, regulatorima, investitorima, planerima E, loka, e, fizičkim planerima i lokalnim zajednicama, no moramo iznaći i e, alternativna mogućnost zapošljavanja za jedan dio regija. I naravno, energetski sektor je jedini, nije jedina opcija, treba razmotriti i druge opcije za te regije. Zahvaljujem. Merci beaucoup. Timas, votre Hvala. Stručnjaku Cimasu na ovoj prezentaciji. Sada ćemo čuti sljedeću prezentaciju gospodina Enrika Bote. Dakle, on je iz Uprave za okoliš pri OECD-u. Govorit će dakle o e, strategijama vezanim uz zelenu tranziciju kako bismo dakle tu zelenu tranziciju mogli usmjeriti na način da ostvarimo niskougljičnu ekonomiju nakon nakon toga, dakle ćemo još jednu prezentaciju i održimo raspravu sa zastupnicima. Želim svima zahvaliti na organizaciji ovog događaja i mislim da je to iznimno važno za Europu i za čitav svijet. I znam da ste svi spremni, da smo svi spremni naučiti koliko god možemo o ovim pitanjima. Ja ću također govoriti o jednoj studiji koja je provedena od strane OECD-a i mi smo pokušali zapravo to sagledati sa, iz više aspekata. Prvo, pokušali smo vidjeti što točno znamo o tome koje će sektore i radnike u tim sektorima pogoditi ova tranzicija. Zatim smo se pozabavili industrijskim restrukturiranjem u prošlosti da vidimo što je bilo dobro, što je bilo loše. I onda smo pokušali shvatiti koja su to rješenja koja bi nam mogla pomoći da imamo sigurnu i pravednu e, tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu. Prvi dio studije odnosi se na postojeće znanje o toj niskougljičnoj tranziciji. Sveukupni učinak te tranzicije bi zapravo trebao biti relativno ograničen. Ova studija pokazuje što bi bilo da imamo e, porez na ugljik, obično je referentna brojka 30 dolara po toni, to je visoka brojka a mi smo uzeli brojku od 50 dolara. Dakle, učinak tog poreza na ugljik bi bio 0,2% na zapošljavanje. S obzirom na taj sveukupni učinak, to ne mislimo samo na izgubljena radna mjesta, već i na stvorena radna mjesta, odnosno na premještanje zapošljavanja. 0,2% je mali broj. Zašto? Primjerice, između 1995. i 2005 u prosjeku u zemljama OECD-a imali smo stopu od 20% premještanja e, zapošljavanja. Dakle, 0,2% u usporedbi sa 20% je zanemariva brojka. Zašto? Jer najpogođeniji sektori nisu zapravo oni u kojima su glavni poslodavci u tim zemljama gdje je najveći broj radnih mjesta. Međutim, taj mali sveukupni učinak i dalje zapravo i dalje su neki sektori će biti jako pogođeni, prvenstveno rudarski sektor. Dakle, tu ćemo imati 8% pad zapošljavanja, a isto tako vidimo i promjenu u sektoru proizvodnje energije. Imat ćemo manje intenzivnu, dakle, puno manje intenzivnu proizvodnju energije temeljem energije iz ugljika, dakle, iz ugljena. Ta niskougljična tranzicija će utjecati na brojne sektore, ne samo rudarski sektor, već i druge energetski intenzivne sektore. To nije proces uništavanja radnih mjesta, već je to jedna promjena. Radnici će se vjerojatno preseliti iz jednog sektora u drugi sektor. Kako se u jednom sektoru kako u jednom sektoru nestaju radna mjesta, u drugom sektoru se stvaraju radna mjesta i zato se radnici premještaju. Vidim da sam trebao malo eh, povećati ovu sliku na slajdu, možda se ne vidi dobro. Kada je riječ o radnoj snazi, ona se uglavnom eh, većinu čine muškarci. Dakle, muški radnici će biti najviše pogođeni tranzicijom. Drugo, ekspanzija određenih sektora kao što je niskougljična proizvodnja energije stvara izazove i prilike za zapošljavanje žena. Tu postoje prilike jer žene bi trebale igrati veću ulogu u sektorima u kojima prevladavaju muškarci Prema određenim studijama žene čine 35% radne snage u sektorima obnovljive energije, a u njihov udio je puno manji u drugim sektorima. Dakle, žene koje već rade u energetskom sektoru sa niskom razinom ugljika bave se uglavnom administrativnim poslovima, a manje e, poslovima tehničkog upravljanja. Postoji više hipoteza za to. Prvo, žene imaju manje diploma iz eh, područja STEM. Radi se o tome da će dakle muškarci i muški radnici biti najviše pogođeni, ali ekspanzija sektora obnovljivih energija stvara nove prilike za žene. Drugo, ono što znamo o radnicima u sektorima koji će biti najpogođeniji tranzicijom je da u nekim zemljama su to uglavnom e, radnici koji su stariji od prosjeka. I to je veliki izazov jer svi radnici se suočavaju sa velikim e, troškovima odnosno teško im je pronaći novi, e, novo radno mjesto nakon što budu proglašeni viškom. Zato postoji više razloga, primjerice vjerojatno neće sudjelovati u nikakvom osposobljavanju niti seminarima i postoji određena predrasuda prema zapošljavanju starijih radnika. Ovaj grafikon je pomalo teško protumačiti pa neću ulaziti u detalje, ali dvije su glavne poruke. Prvo, tranzicija će pogoditi i visoko kvalificirane i nisko kvalificirane radnike. Dakle, ne moram, tu ne mislimo samo neće biti poguđeni, dakle samo nisko, nisko kvalificirani, već i doista visoko kvalificirani, visoko obrazovani radnici. Drugo, tu je riječ o promjeni. Dakle, u nekim sektorima ćemo imati gubitak radnih mjesta, u drugim sektorima ćemo imati stvaranje novih radnih mjesta. I stoga to treba uzeti u obzir. Problem je pobrinuti se da visoko kvalificirani radnici mogu prijeći iz jednog sektora u drugi. O kakvim je vještinama riječ, o kakvim kvalifikacijama, ovisi jesu li radnici prije imali posao i gdje mogu naći novi posao. Grafikon pokazuje potrebe za osposobljavanjem ovisno o tome hoće li on prijeći u građevinski sektor ili neki drugi. Dakle, treba se uzeti u obzir prethodno iskustvo samog radnika. treba identificirati i potencijalne sektore koji nude osposobljavanje, a to je povezano i sa raspravom o pametnoj specijalizaciji u regijama. Raspravljali smo o tome kako gubitak radnih mjesta pogađa i rudarski sektor. Imali smo prije izvrsno izlaganje. Postoje neki dokazi koji pokazuju da i druga radna mjesta E, koja su energetski intenzivna, ugljično intenzivna, su pogođena. Primjerice, jedna studija pokazala je da sektori kao što su proizvodnja metala i tako dalje je iznimno lokalizirana. Postoje ograničeni dokazi koji nam govore da će i nova zelena radna mjesta biti lokalizirana u tim istim regijama i to predstavlja novi izazov kojim se moramo pozabaviti. Ako se radnici budu morali preseliti kako bi našli nova radna mjesta, to će utjecati na obiteljski život, na život u zajednicama. Istovremeno, stari radnici, za koje smo već e, rekli kakva je situacija, bi jednostavno mogli odbiti bilo kakve nove promjene. Dakle, ta geografska divergencija je pitanje koje se treba uzeti u obzir. Što se tiče izazova, koja, bi, bili, bi bila rješenja. Neću sada prolaziti detaljno kroz slajdove, ali mi smo zapravo analizirali iskustva povezana sa industrijskim restrukturiranjem u prošlosti i htjeli smo vidjeti što je funkcioniralo dobro, što nije. Više detalja možete pronaći u našoj publikaciji. I pokazalo se sljedeće. Prvo što je potrebno tijekom tranzicije jeste dugoročno planiranje. To je jedan dugotrajan proces u rudarskim e, regijama. Takvi procesi mogu trajati do 20 godina. Kada govorimo o budućnosti koju želimo stvoriti, onda je važno da uključimo sve e, dionike. Primjerice u Alberti u Kanadi E, gdje se upravo odvija jedan proces pravedne tranzicije. Stvorena je posebna radna skupina koja je okupila sve dionike, e, radnike, dakle ljude iz lokalne zajednice, zaposlenike, kako bi oni doprinijeli definiranju budućnosti te regije. I u tom kontekstu e, lokalne razvojne strategije moraju definirati koje su to konkurentske prednosti određene regije. Dakle, primjerice nove prilike za eksploataciju minerala i metala. Očekujemo da će u budućnosti se povećati potražnja za određenim metalima. Dakle, u tim regijama bi tu mogle ležiti nove prilike. Ima, možemo određeni, u određenim regijama uspostaviti i dijelove za skladištenje ugljika. U Njemačkoj primjerice je e, novi oblik turizma povezan sa starim rudarskim lokacijama postao uspješan. Dakle, to je industrijsko nasljeđe regija koje se može iskoristiti za turističke svrhe. To je jedna niša koja bi mogla postati važna. Ako, dakle, napokon kada budemo imali dobru viziju, dugoročnu viziju, onda isto tako moramo imati politiku za vještine. To je najuspješnije kada je povezano sa potrebama lokalnog tržišta rada. Nekoliko EU zemalja procjenjuje, dobro procjenjuje potrebu za kvalifikacijama i vještinama, ali trebamo dakle pogledati, vidjeti koje su to kvalifikacije, i vještine, e, što je sa digitalizacijom, sa starenjem stanovništva i tako dalje. Drugi stup jesu aktivne mjere na tržištu rada. To su sve one e, mjere koje pomažu nezaposlenima da pronađu posao ili kroz unapređenje vještina ili kroz usklađivanje vještina i novih e, radnih mjesta. Tu imamo nekoliko elemenata. Osposobljavanje onih koji traže posao, dakle učenje, kako napisati životopis, kako tražiti e, nova radna mjesta. To vam možda zvuči trivialno, ali za osobu koja godinama radi u jednom te istom sektoru je povratak na tržište rada nešto potpuno novo i zato njima trebaju ovakve mjere. Kao što je kolega već prije spomenuo, postoji puno dokaza da vještine koje posjeduju određeni radnici koji su bili zaposleni u sektoru koji je ugljično intenzivan, te vještine zapravo su čak prikladne za neke nove zelene radne mjesta. mjesta. Dakle, te radnike treba prekvalificirati, ali oni ne moraju, ne moraju učiti od nule, već samo nadograditi postojeće e, vještine i na taj način će se moći lakše zaposliti. Zatim je tu i učenje e, radnika koji su postali višak, kako postati poduzetnik, kako biti samozaposlen, kako razviti poduzetnički duh i te su politike se pokazale kao jako uspješne, ali moramo zapamtiti da ne možete samo tako gurati ljude u poduzetništvo e, ako oni s time nemaju iskustva, jer to također može imati određene psihološke i financijske posljedice. Dakle, tu treba zapravo, zapravo jako oprezno postupati. I treći stup, jesu strukturne e, politike. Tranzicija uključuje relokaciju proizvodnih inputa, odnosno kapitala i radnika kroz sektore. I zato funkcionalna tržišta moraju postojati kako bi se radnici i poduzeća brzo prilagodili novim ekonomskim e, uvjetima. O kakvim je tu politikama riječ? Pa primjerice pojednostavljeni postupci osnivanja novog e, poduzeća, promicanje poduzetništva među radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom i tako dalje. Potrebno su više ulaganja u inovacije i produktivnost. To je velik broj politika koje bi trebalo uspostaviti. I naravno da je za to potrebno imati dostatno financiranje. U prethodnim situacijama industrijskog restrukturiranja jako se puno novca proslijedilo u regijama koje su prolazile kroz tranziciju. Kada je riječ o ovoj tranziciji o kojoj mi pričamo, postoji jedna prilika da se dakle uvedu određeni e, porezi koji su povezani sa emisijama, jer oni mogu zapravo generirati dodatne prihode i to značajne, primjerice cijena ugljika od 30 eura po toni bi generirala u G20 zemljama gotovo 1% BDP-a uz dodatne porezne, dakle uz te porezne prihode. To, su, to je veliki iznos. Naravno, zemlje moraju odlučiti kako će iskoristiti taj iznos novaca, jer to ovisi o izazovima s kojima se suočavaju, ali to je dakle jedan potencijalan izvor financijskih resursa. I zaključno, kao što nam pokazuju iskustva sa restrukturiranjem, nužno je imati niz političkih instrumenata kako bi se olakšao e, prijenos e, radnika iz jednog sektora u drugi. I e, postoje određeni dokazi koji pokazuju da ima puno više starih radnika u ugljično intenzivnim industrijama. I kao što sam rekao, E, tranzicija jedan e, regionalan aspekt i upravo zbog toga je potrebno djelovati na regionalnoj razini. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Botta. Nous allons à présent entendre le... Hvala, gospodine Botta. Sad ćemo čuti i treću prezentaciju doktora Gregorija Klejsa. Pri Think Tanku Bruegel. Govorit će dakle o e, ovom e, zakonodavnom prijedlogu. Mm, to je samo osobno mišljenje govornika. Dobar dan svima, preći ću na engleski jezik jer je dokument izrađen na engleskom jeziku na zahtjev parlamenta. Pa dobar dan svima, hvala i također odboru za regionalni razvoj na ovoj prilici da napravim jednu tako važnu evaluaciju prijedloga Komisije uspostavljanju e, Fonda za pravednu tranziciju. Ovaj dokument napisan je sa tri druga kolege iz Brugela. Pokušali smo učiniti tri stvari. Prva stvar koju smo učinili, pokušali smo naznačiti ključne elemente prijedloga, a drugo što smo pokušali je također napraviti evaluaciju i posebne amandmane koji se mogu e, učiniti. Dakle, evo pokušat ćemo biti kratki jer e, smo dobili neke e, odličnu detaljnu prezentaciju komisije, no evo da vam sažmem to. Dakle, koji su ključni ciljevi novog fonda? ključni cilj fonda je ublažiti učinak tranzicije, financiranjem diverzifikacije modernizacije lokalnog gospodarstva i ublažavanjem negativnih utjecaja na zapošljavanje. Dakle, u praksi to znači da će ovaj fond dati e, uglavnom nepo bespovratna sredstva za financiranje tri vrste djelovanja. E, to su socijalna potpora, investiranje u ljudski kapital, ekonomsku revitalizaciju, dakle investiranje u tvrtke i treće, e, obnova e, zemljišta. To se može e, financirati. Što se tiče veličine Fonda za pravidnu tranziciju, tu kako da će doći novac, komisija predviđa da će se fond oslanjati na 7,5 milijardi svježeg novca iz EU proračuna, te bi trebao biti dodatak uz onaj prijedlog iz MFF-a iz 2018. A uz to će biti e, i obvezni transferi iz RDF-a i e sf a plus e, omotnice za nacionalno sufinanciranje. Tako da ove tri stvari zajedno kombinirano, znači ukupna mobilizirani financijski kapacitet bi bio do 50 milijardi eura kao što je rekla ranije kolega iz komisije. Dakle, dakle, što se tiče geografskog obuhvata, fond za pravednu tranziciju bit će dostupan svim zemljim e, članicama, no fondovi će biti alocirani napred i temeljit će se na prilično kompleksnoj formuli koja se oslanja uglavnom na dva važna kriterija. To je prvo, e, udio emisija stakleničkih plinova u e, ugljičnom intenzitetu NAC2 regija. Ako ne znate što je NAC2 regija, e, ako ste francuzi, to su otprilike ove stare 22 regije u Španjolskoj autonomne pokrajine. I don't know, is it called in English? Autonomies? Community autonomies in English? Um, so these are the nuts two region. Znači, to su NUTS 2 regije su otprilike odgovaraju najvećim, najvećim teritorijalnim jedinicama u zemlji. A te će se uračunati i udio radnih mjesta trenutno u, e, u industriji ugljena i lignita te industrijskoj proizvodnji industriji e, fosilnih goriva. Znači što će se moći e, financirati 11 aktivnosti grupirano u tri kategorije koje smo već spomenuli, socijalna potpora, ekonomska revitalizacija i obnova zemljišta te regeneracija bivših e, industrijskih terena. Znači, e, što će biti uvjeti? Zemlja će trebati E, podnijeti planove za pravednu, teritorijalnu pravednu tranziciju, objasniti kako će se novac potrošiti, treba pokazati da će se potrošiti na teritorije u koje to trebaju, te da treba te da će projekt biti u skladu sa ciljevima klimatske neutralnosti na nacionalnoj razini i onda te planove treba odobriti komisija kako bi se mogli odključiti ovih sredstava za zemlje članice. Dakle, ovo bi bio kratak predlog, a sada bismo mogli preći na ocjenu predloga i gdje mislimo da ima prostora za poboljšanje u uredbi i gdje mislimo da bi se parlament trebao fokusirati na poboljšanje ovog nacrta. Dakle, kao što vidite, naša ocjena je prilično kritična na taj prijedlog i naše prijedloge nisu kozmetičke prirode, nego prilično načelne prirode. Želimo osigurati da se fond za e, pravednu tranziciju može doista koristiti za one koji su žrtve tranzicije. Dakle, prvo, e, izvor fond, sredstava. Naivno je reći da će fond za E, tranziciju biti svježi i dodatni novac, jer svi znamo da sadašnji pregovori za višegodišnji financijski okvir se fokusiraju na pokušavanje iznalaženja sporazuma oko tih brojki, znači 1.7, 1.11, 1.3, tako dalje, tako da to još nismo sigurni. No ono što znamo je da kada je postignut sporazum između zemalja i s parlamentom, onda znamo da će iznos e, za pravednu tranziciju potpasti po taj broj, što će zapravo e, ovu raspravu e, je li to svježi novac ili ne učiniti relevantnom jer znamo da sadašnji predlog vijeća je oko 240 milijardi ispod onoga što je tražio parlament. Znači 7,5 milijardi zapravo tu nije niti bitno. A drugo, E, obzirom da će to sve biti uključeno u ovaj ukupni broj, tih 7,5 milijardi će se odmah uzimati iz drugih EU programa mehanički, znači treba će provjeriti od kuda će doći točno taj novac. I zapravo mislim da će taj novac uglavnom doći iz kohezijske politike, što zapravo znači dvije stvari. Prvo, E, znači kao fond za pravednu tranziciju će samo biti prebacivanje kohezijskih sredstava 7,5 milijardi iz kohezijskih politika i oduzimanje nekim zemljama očigledno. A imamo mi procjenu u našem dokumentu oko toga gdje će taj novac točno, od kuće doći i kamo će ići. Znači mi pokazujemo da će ići iz nekih zemalja koje su, ako se ispravno sjećam, Italija, Španjolska, Portugal i Mađarska a da, e, da će ići drugim zemljama kao što su Poljska, Njemska, Njemačka, Češka i Bugarska. Dakle, to je jedna važna stvar koju treba reći. A drugo, važno je e, provjeriti koji će se programi zadržati. Jer ako su oni slični onima koji se financiraju iz e, Fonda za pravednu tranziciju, onda će to zapravo biti više manje preimenovanje politika i zapravo vrlo mali efekt. Nadalje, što se tiče veličine samog fonda i njegovih ciljeva, treba reći da prijedlog komisije ne pokušava ni opravdati taj iznos, e, znači ovih 7,5 milijuna ne dolazi od nikuda, ne kaže odnosno se u predlogu uopće od kuda dolazi. Drugo, iako je teško to e, izmjeriti, naša analiza koju razvijamo u dokumentu pokazuje da ovaj iznos od 7,5 milijuna neće biti dovoljan za ovu funkciju, za ove funkcije koje sam rekao, socijalna potpora, ekonomska revitalizacija i, i obnova zemljišta i mi pokazujemo u našem dokumentu da samo e, potpora na radnike koji će izgubiti radno mjesto zbog tranzicije će apsorbirati cijeli iznos e, predviđen za Fond za pravednu tranziciju. Znači naš zaključak je da zapravo Fond za pravednu tranziciju ne može učinkovito odgovoriti na ove tri misije koje se tu spominju. Dakle, stoga naša glavna i najradikalna e, preporuka je da pa vrati na izvornu ideju Europskog parlamenta i da se fokusira E, Fond za pravilnu tranziciju na potporu i restauraciju e, zemljišta. Znamo da je to preporuka koja je možda onako malo nategnuta, e, a dolazeći iz odbora ređi, ali nama nema smisla da ovaj mali iznos novaca se razbacuje okolo, kao što su rekli prethodni kolege. Znači, nema smisla to raširiti diljem Europe i na brojne aktivnosti. Tako da mislimo da bi bilo bolje da se usredotoče napori, a to je socijalna potpora. Na, znači na jednu misiju konkretno. I zapravo naša analiza popisa e, aktivnosti koje bi e, bile prihvatljive pokazuje da se to preklapa sa drugim programima Europske unije i zapravo sve aktivnosti koje su E, prihvatljive. U ovom fondu se mogu financirati i s drugim alatima, a i bez potrebe da zemlje članice podnose ove sve teritorijalne planove za pravednu tranziciju, što će biti isto prilično zahtjevno. Dakle, naša glavna preporuka u tom smislu je sljedeća. Obzirom da e, predlažemo e, sužavanje cilja, Predlažemo i popis e, aktivnosti koji bi odrazili taj uži područje primjene i e, dopustive aktivnosti trebale bi biti H i J u predlogu, a to je prekvalifikacija radnika, dokvalifikacija radnika, e, inkluzija ljudi koji su izgubila radno mjesto i to. Znači, to je prva preporuka, a druga koja je zapravo povezana s onim što je rekao i kolega sada je da se dodaju druge aktivnosti koje bi socijalnu potporu učinile učinkovitijom. I ovdje mislim da treba poslušati što je o tome rekao OECD doista, ali oni su imali dobre ideje o tome kako da do, e, da e, to da upravo tu prekvalifikaciju čine učinkovitijom. No, E, jedna od stvari je prioritizirati e, obuku uz rad i jačanje e, kapaciteta regija da prikupe informacije o tome gdje će ljudi moći raditi, da ih se ne prekvalificirava za nešto što će biti besmisleno i onako. Druga stvar koju predlažemo, a to je također se temelji na dokumentu OECD, je da se uključi jedna vrsta potpore prihoda, prihodovne potpore tim radnicima, jer kao što sam rekao, obzirom da su neke od tih radnika stariji, nekad je bolje dati im e, neke bespovratna sredstva do, da se nadoknadi ovaj dio do mirovine i tako dalje. A osim toga, e, možda i neke besplatne sredstva za mobilnost, obzirom da neće sva radna mjesta biti na samoj lokaciji. Znači to još treba dodati na popis aktivnosti koje će financirati Fond za pravednu tranziciju. Nadalje, obuhvatili smo obnovu zemljišta, land restoration, trebamo tu poštivati princip zagađivač plaća, pa restauracija zemljišta treba se ograničiti na područja gdje više nema tvrtke koja može platiti to, inače će to biti krivi poticaj za tvrtke. I na kraju, E, rekli smo da e, se fond treba e, fokusirati na socijalnu potporu, ali ne mislimo da, je, da to ne znači da je važno imati ekonomsku revitalizaciju. Naravno da jest, jer znači nećemo moći naći radna mjesta, no svejedno mislimo da ovaj fond nije najbolji alat za to i da postoje drugi alati kojima se to može postići u proračunu Europske unije, naravno je sa e, RDF-om, a i izvan e, proračuna Europske unije sa novim programom Invest EU, a i uz pomoć EIB i tako dalje. Te na posljedku, što se tiče geografske alokacije, mislimo da će trebati uvjeriti neke zemlje članice da e, ispune ambiciozne klimatske ciljeve, da je to važno, no mislimo da to možda nije e, najučinkoviti način da se osigura da će upravo e, oni kojima je najpotrebnija pomoć tu pomoći dobiti, tako da mislimo da bi bilo bolje nemati alokaciju nego da se to temelji na projektu kao na primjer kao u fondu za prilagodbu globalizaciji e, da se koriste tamo gdje je to potrebno temeljem nekih jasnih kriterija. Gledajući sada i formulu za predalokaciju, također imamo neke zabrinutosti oko ove formule, oko ove formule jer zapravo ako se ova formula primijeni i ovaj kriterij visoke E, visoke ugljičnog inociteta na razinu NAC2 ili 3. Ako se ovdje vrati na Špansku i Francusku, to su ovi e, razvije departmana i provincije u Španjolskoj, onda smo pokazali u ovom dosjeu da zapravo 40% teritorija NAC3 koji bi trebali imati E, prednost iz e, TFA. ne pripadaju nas dva regije iz ove regije, što zapravo iz ovog predloga, što znači da ova formula zapravo ne uzima u obzir sve regije niti teritorije koje su im potrebne. Tako da je to prilično problematično. Dakle, kao što se tiče preporuke, znači možda bi bilo bolje ne imati predalokaciju nego... No, ako idemo na e, predalokaciju, ako zadržimo to, trebali bismo barem koristiti podatke iz NAC3 iz formule za alokaciju kako bi se osiguralo da su obuhvaćeni ovi teritoriji od strane alokacija. I na kraju, evo nadam se da nisam previše odulja, što se tiče transfera iz SF plusa i ADF e u e, i ove ideje spajanja e, fondova iz RDF-a u ETF. Mislimo da ako se to koristi za socijalnu potporu, kao što mi predlažemo da ovaj fond se koristi, onda ne bi bilo korisno prebacivati sredstva iz RDF-a u ETF. Zapravo spajanje tih dviju omotnica nije dobra ideja jer ne osigurava da će biti učinjeno obadvoje, jer zemlja može e, iskoristiti cijelu ovo e, omotnicu samo recimo za revitalizaciju ili samo za socijalnu potporu, a mi zapravo mislimo da nam je potrebna kombinacija jednog i drugoga jer socijalna potpora i revitalizacija su komplementarni kako bi se osiguralo da budu dostupni ljudima koji su potrebi. Znači, treba osigurati da se u svakoj regiji simultano koriste oba dvije politike. Dakle, naša preporuka ovdje da se e, makne obvezni prenos e, iz EDF-a u ETF, da se jasno razluče podaci da ETF zapravo pomaže radnicima, a EDF i Invest EU pomažu e, revitalizaciji regija. No, kako bismo bili sigurni da se to otvara na istoj regiji, bilo bi dobro da se od zemalja članica da barem jedan dio ovih sredstava koriste u regiji u tranziciji, a koje upravo su definirane ovim kriterijima. Znači, RDF fond je zapravo dopuna socijalnoj potpori koja je E, stavljena u e, fondu e, za pravednu tranziciju. Dakle, evo, pogledajte naše izvješće koje je detaljnije, pa ako imate pitanja, slobodno pitajte u sljedećoj raspravi ili možete mi kasnije i e-mailom. Hvala vam. Merci. Hvala. nisu mi e, ništa rekli u preporukama, ali evo ipak želim reći da se, dakle, vaša preporuka vaše preporuka odnose samo na vaš institut, Siguran sam da će kolege imati puno komentara na ono što ste rekli, pogotovo s obzirom na to da ste imali toliko hrabrosti da, da se, dakle, kritično izrazite i to u detalje. Nakon kolege. Dakle, sad ćemo čuti i kolegu Kefalođanisa koji će govoriti o ovoj temi. Hvala, kratko ću govoriti. Prvo želim zahvaliti svim govornicima na njihovim izlaganjima komisiji što je detaljno izložila zakonodavni prijedlog i hvala stručnjacima koji su predstavili različite aspekte ovog pitanja. To nam pomaže bolje shvatiti situaciju. Svakako su nam eh, dali puno informacija o kojima treba razmišljati. Europski zeleni plan postavio je ambiciozni cilj za klimatsku neutralnost do 2050. To je prioritet za Europsku uniju. Podsjećam vas da je Europsko vijeće podržalo taj cilj 12. prosinca 2019. godine. Prijedlog za fond za pravednu tranziciju jeste zakonodavni prijedlog i on uključuje upravo e, taj prioritet. Velika mi je čast što sam imenovan za izvjestitelja za fond o pravednoj e, tranziciji. Taj fond je alat koji bi se trebao iskoristiti kako bi tranzicija na klimatski neutralno gospodarstvo bila provedena na jedan pravedan način, kako se nikoga pritom ne bi zapostavilo. Predlog komisije e, doista jest vrijedan, ali po mojem mišljenju e, potrebne su određene promjene i ja bih sada i upravo njih istaknuo, a isto tako me zanimaju i mišljenja naravno izvjestitelja u sjeni, zainteresiranih zastupnika i naravno sudionika u samom procesu. Kao što dobro znamo, Fond za pravednu tranziciju temeljit će se na 7,5 milijardi eura svježeg novca i e, bit će financiran iz Fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. A koristit će ga, bit će namijenjen svim državama članicama. Ovaj fond e, uključivat će nekoliko vrsta ulaganja za pogođene regije i odgovorit će na različite socijalne, ekonomske i okolišne izazove. Kako bi ovaj program bio uspješnica, prvo treba uzeti u obzir velik broj širg broj pitanja, a drugo, ova uredba mora biti što je fleksibilnije fleksibilnija što je moguće kada je riječ o planiranju i programiranju. Imamo i predviđen rok u srpnju bismo mogli imati stajalište u prvom čitanju, dakle prije ljetne stanke e, Europskog parlamenta. Rasprava na odboru regiji bi trebala služiti kao svojevrsna priprema za e, nacrt izvješća i drugo trebaju se riješiti pitanja koja se tiču sudjelovanja različitih e, parlamentarnih odbora. Do sada odbori za proračun i odbor INTE su rekli da žele također sudjelovati na ovom predmetu. Envi i Ekon žele biti pridruženi odbori kada je riječ o nacrtu ovog izvješća. Odbor Tran i Empl su odbili zahtjev za mišljenjima. I odluka, za odluku će trebati mjesec dana, ali mi ćemo u međuvremenu nastaviti sa svojim radom. U travnju ćemo dobiti i amandmane, a u svibnju će odbor glasati o ovom izvješću. Dragi kolege i kolegice, uvjeren sam da je budućnost zelenog plana budućnost koja je ostvariva i imamo alate za uspjeh. Čvrsto vjerujem da načela pravedne tranzicije moraju biti politički prioritet za Europsku uniju. Ovaj fond je tek prvi korak jer nas čeka dug put kako bismo ovaj prioritet pretočili u dijela. Ja ću biti konstruktivan, pozitivno ću djelovati, surađivati sa svim članovima, razgovarati o idejama, prijedlozima i prioritetima. I naravno da ću i blisko surađivati sa izvjestiteljima u sjeni, savjetnicima, E, predstavnicima država članica i pogođenih regija. Potrebno mi je vaše mišljenje, vaša pomoć i parlament će na kraju ispostaviti dobar rezultat i imat ćemo dobru uredbu koja će biti spremna na vrijeme. Hvala vam kolege na potpori i na mišljenjima. Merci beaucoup. Vous... Hvala Naravno da možete očekivati na potporu svih nas. Sasvim sigurno će vas podržati cijeli odbor regiji već s ovim izvješćem koje ste sada, na kojem ste počeli raditi. Postoje neka otvorena pitanja i e, od strane što se tiče samoga vijeća, jer još uvijek čekamo. Ne znamo što misli vijeće a čekamo isto tako još uvijek odluke vezane uz proračun. Sada ću pokrenuti raspravu. Dajem riječ Pedru Markesu. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Govorit ću na portugalskom jeziku. Da, kad e, govorimo o važnosti ovog e, instrumenta, želimo reći da je on doista e, važan i smatramo da ovdje Europa mora biti najaktivniji kontinent, ali mora uzeti u obzir i to da je ovaj, da ovo treba biti naj ambiciozniji e, instrument koji je predložen. Tako da želim zahvaliti e, svim e, govornicima koji su iznijeli vrlo hrabre prijedloge i mislim da također i izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni bi trebali razmotriti te prijedloge. A također pažljivo sam pratio ono što je bilo rečeno. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju e, što je također e, hrabro rekao kako ćemo dalje raditi. No, želim ukazati na socijalnu dimenziju tranzicije i dopuniti ono što smo upravo sada čuli kod preporuka. Dakle, je ovaj, zelena tranzicija E, treba e, imati e, socijalno srce. Dakle, moramo uzeti u obzir socijalne dimenziju zelenog prelaza i transformacije, također i digitalizacije i dekarbonizacije. I ovo je, ovaj fond je dobra prilika da pogleda upravo socijalnu dimenziju i važno je također da razmišljamo o tome kako ćemo financijska sredstva koncentrirati na ova socijalna pitanja i koristiti i druge alate za gospodarski e, rast. Zašto kažem to? E, imam puno političkog iskustva, radio sam i u javnoj upravi i mogu iskreno reći da sam utvrdio da u brojnim regijama gdje je postojao e, industrijski transformacija je u socijalnom području bilo znatnih posljedica i ne možemo reći da treba preškolovati pre sve ljude i da će to biti odlično, da će oni svi naći posao, no uvijek postoji opasnost za te regije protiv kojih se moramo e, koncentrirati, mislim već je to objašnjeno, a posebice u određenim dijelovima Europe postoji takva opasnost. Na to se trebamo koncentrirati. Brojna takva područja su područja koja su i u prošlosti bila pogođena problematikom takvih tranzicija kao na primjer sa teške industrije na modernu industriju i tako dalje. Tako da trebamo uzeti u obzir e, ove regije. To je dvostruka e, e, dvostruki izazov, znači regija i ljudi, zato trebamo održivi, održivi modernizirani ekonomski temelj kako bi mogli popratiti zelenu tranziciju i moramo također raditi na tome da se zaštite radna mjesta kako bi se preškolovali, doškolovali, prekvalificirani radnici. Tako da mislim da je socijalna kohezija doista važna u našoj regiji, a e, brojnim e, radnicima moglo bi se ovdje dati potpora, na primjer mogli bismo ovdje odgovarajućom politiko e, podupirati recimo i pitanje starenja društva. Znači možemo stvoriti nova radna mjesta i u zelenoj, gospodarstvu no želim još e, ovdje poduprijeti ono što je rekao predsjedatelj odbora. Ova, pre, ova tranzicija i instrumenti političke potpore ostaće samo lijepe riječi ako nećemo imati financijskih sredstava koji će biti na odgovarajućoj razini. I u ime svog kluba želim reći smo razočarani e, predlogom Šarla Mišela e, za ovu omotnicu. Jer ako pogledamo prethodni, ovaj najnoviji prijedlog 7,5 milijardi kako bi parlament šutio, onda zapravo se varaju jer parlament je rekao da će taj prijedlog biti odbijen. Rekli smo od samog početka da novac u ovom fondu mora biti novim, novi novac i mora ići dalje od prijedloga parlamenta. Znači nije dovoljno samo uzeti jedan postotak e, ovog e, E, fonda i misliti da, ta, sad će parlament šutiti. E, mi želimo doista pravu tranziciju, a prava tranzicija zahtjeva više svježih sredstava za ovaj fond. Te na posljedku. A dimensão extra comunitária, extra europeia. Ovu tranziciju treba proširiti također i na e, izvan, e, za, na dimenziju izvan društva. Mislim, naša industrija e, mora i neće preživjeti, ni naše društvo neće preživjeti ako CO2 bude samo prebačen izvan granica Europske unije. Znači, stječanje ugljika nema naravno nikakve E, veze sa e, ovim fondom, ali izmještanje ugljika je nešto što treba izbjeći. Evo zaključiti ću, a e, pažljivo ću pratiti daljnju raspravu. Hvala. Pedro, je vais laisser la parole au rapporteur fictif et coordinateur pour le groupe Renew. Hvala ti Pedro. Sad ćemo čuti izvjestitelja u sjeni. Hvala, hvala svim prethodnim govornicima na izlaganjima o fondu za pravednu tranziciju, o tranziciji, o regijama. Dobro je što je komisija uspjela pripremiti prijedlog tako brzo jer je to zapravo bilo i jedno od obećanja koje je komisija dala jer građani regije čekaju na djelovanje i traže potporu. Stoga je vrlo važno i jako dobro što imamo prijedlog, pravi prijedlog e, na stolu i sada možemo krenuti dalje. Prvotno je ideja bila da se taj fond koristi samo za rudarske regije. Međutim, jasno je da kako bismo se uhvatili u koštac sa klimatskim promjenima, treba obuhvatiti veći broj regija. I stoga svakako pozdravljamo što ovaj fond za pravednu tranziciju također je poprađen jednim mehanizmom koji će omogućiti da e, ispunimo potrebe različitih e, sektora i regija. Imamo dva pitanja. Prvo pitanje jest, e, odnosi se na iznos e, financijskih sredstava. Hoće li to biti dovoljno? Neki su zabrinuti. Brojni su, brojne strane su zabrinute da predloženo financiranje za fond i za mehanizam neće zapravo biti dostatno. Drugo pitanje Hoće li e, svi ti alati ispuniti očekivanja građana? Hoće li omogućiti potporu e, različitim ulaganjima? Isto tako, podsjećam vas da nam nije preostalo mnogo vremena. Neke regije sada su doista pogođene, suočavaju se sa poteškoćama, pogotovo rudarske regije će u sljedećih nekoliko mjeseci doživjeti velik gubitak radnih mjesta. Istovremeno, određeni gradovi u rudarskim regijama suočavaju se sa izravnim rizikom e, gubitka tople vode, grijanja i sam sam svjedočio tome, primjerice ovaj petak u jednom od rudarskih regija. Dakle, to je doista ozbiljna e, situacija e, gradonačelnici i čelnici takvih regija traže rješenja. Oni traže ulagače, često ih podržavaju nacionalne vlade. Međutim, potrebni su novi ulagači. A ulagači će otići u regiju jedino ako su sigurni da će ima dovoljno e, radnika. A ako radnici gube e, radna mjesta u rudnicima, oni će u regiji ostati jedino ako će ta regija imati nešto atraktivno za ponuditi. A što je to što je atraktivno? Bolnice, škole, e, ulice, osnovna infrastruktura. Upravo to čini jednu novu dimenziju ove pravedne tranzicije i stoga je od ključne važnosti pronaći e, najveću razinu sinergije kada je riječ o financiranju i financijskim e, instrumentima, a to nadilazi ovaj fond i mehanizam za pravednu tranziciju. Zaključno, pozdravljamo fond za pravednu tranziciju, pozdravljamo činjenicu da taj fond ide kroz kohezijsku politiku i smatramo da će biti to doista koristan i uspješan alat. Zabrinuti smo zbog financijskih sredstava koja vjerojatno neće biti dostatna, ali vrijeme će pokazati kako kakva će biti situacija. Mi kontaktiramo najpogođenije regije i građane koji zaslužuju našu podršku. I na kraju, ali ne i najmanje važno, radujemo se budućoj suradnji na tehničkoj razini u pogledu ovog fonda. Hvala. Hvala. za klub Nikola Latinaš. Hvala vam. Mislim da prvo e, trebamo razmotriti pitanje što je cilj ovog fonda za pravednu tranziciju. I to je jedno pitanje koje doista treba ozbiljno razmotriti. Mislim da je to jedno od rijetkih dobrih pitanja u prijedlogu Šarla Mišela. Jer ovaj mehanizam zapravo znači da ako želite dobiti potporu treba ukinuti korištenje ugljena. I to barem pokazuje dobru, dobru volju i mislim da je to ključni dio. Ovaj fond je tu kako bi pružio podršku baš svima koji žele postupno ukinuti ugljen u, proizvodnji u tom sektoru. Međutim, to znači da to treba negdje napisati i svi se možemo složiti da to doista treba e, zapisati u e, sporazumu u konačnom fondu. To sada stoji u prijedlogu vijeća, odnosno u prijedlogu komisije i voljeli bismo da to i dalje tamo ostane jer e, dobra tranzicija na obnovljivo izvore energije e, je jedina koju, koju možemo podržati jer smo si zadali zadaću da se potpunosti riješimo fosilnih e, goriva do 2050. Jako je puno toga već rečeno, primjerice muči nas e, to pitanje financiranja. Rekli smo da želimo sedam i da želimo zapravo svjež novac, e, novi novac. Ja i dalje mislim da 7,5 milijardi eura nije dovoljno za financiranje ovih e, svih zadataka, svih zadaća. I nisam siguran uopće hoće li sve te kalkulacije na kraju doista se realizirati. Jer prvi problem jest zapravo struktura sufinanciranja iz strukturnih fondova. Mislim da je opasno pretpostaviti da možemo jednostavno uzeti novac iz strukturnih fondova i staviti taj novac u regije koje već sada dobivaju financijska sredstva od Fonda za pravednu tranziciju. Jer to znači da uzimamo novac i premještamo ga iz jedne regije u drugu regiju. I toga se bojim. Ako to ne odradimo na dobar način, na kraju će više ljudi patiti. I to samo zato što nismo uspjeli osigurati dobar prijenos novca iz e, fondova iz jedne regije u drugu regiju. Dakle, mi kao izvjestitelji u sjeni i izvjestitelj sam to treba jako dobro analizirati i svi ti detalji moraju biti u potpunosti uzeti u obzir. Drugo, kada je riječ o tom čitavom mehanizmu i sufinanciranju i jamstvima, mislim da je to sve dobro ako će to funkcionirati kako piše, ali ja bih radije imao plan koji doista funkcionira. Nije mi važno je li ekonomija dobra ili loša. Ja želim da taj plan doista funkcionira kada je to potrebno. I ponovit ću to opet. Mislim da trebamo imati stabil, stabilno, stabilan financijski instrument kako bi se ovaj fond financirao ne samo za sljedećih 7 godina, već za sljedećih 20 godina. A kako bismo to postigli, moramo doista biti uporni kada je u pregovorima o VFO-u i volio bih da imamo financiranje iz vlastitih sredstava Europske unije kako bismo imali e, taj novac za tranziciju u sljedećih 20 godina. Sve su to pitanja o kojima želim raspravljati sa kolegama tijekom pregovora. Kada je riječ o velikim pregovorima o VFO-u, e, već smo to puno puta rekli, da je to zapravo sramota za europski projekt, e, ono što se sada predlaže, što Charles Michel predlaže, jer to jednostavno ne ispunjava, nije u skladu sa standardima niti sa očekivanjima koje imamo. Mi tražimo e, da Europska unija više i više djeluje, a, a ne dajemo dovoljno novca za to. Dakle, nadam se da ćemo uspjeti uvjeriti svoje političare u državama članicama da e, u Europsku uniju preusmjere više novca jer imamo puno ciljeva za koje se borimo, a po meni jedina, mogućnost, jedina budućnost koju imamo jest europska budućnost. Hvala svima na izlaganjima, hvala izvjestitelju i vrlo se, rado ću surađivati sa svima vama kako bismo imali e, jedan dobar kvalitetan fond. Merci beaucoup, Niklas. Andrej e, Novakov. hvala ti. Andrej Novakov. Hvala. Zahvaljujem predstavnicima komisije i istraživačkog centra. Isto tako društva koje je provelo istraživanje o kojem smo danas čuli. Zahvaljujem e, izvjestitelju, izvjestitelju u sjeni. Dotaknuli smo se mnogih tema. To je jako precizno i pravovremeno. Jedna od tih tema jest e, rodno pitanje e, u e, rudnicima, odnosno ugljenokopima. Ne govorim ovdje o jednakosti spolova, ne znam bi li bilo jednostavno da tu ideju prihvati društvo. Ali, dakle, da se vratim na ono što sam htio reći. Zeleni plan će, nam sada kuca na vrata, da možda nismo spremni izvjestitelj u izvjestitelj e, svi mi. Dakle, trebali bismo biti piloti e, u ovom projektu, ne samo putnici. Dakle, to znači dakle, da se moramo ponašati kao institucija koja će imati posljednju riječ u ovom projektu. Svi se ovdje slažu da želimo, dakle svi želimo mm, e, zeleni plan, čisti zrak, zdravu hranu za naše obitelji. Ali dakle, želimo li biti zeleni i siromašni u isto vrijeme? Ne vjerujem. Dakle, e, svi oni koji, svaka regija koja pređe sa ugljen na zelenu tehnologiju, izložena je riziku jer svaki megavat koji možda izgubimo u ovom procesu transformacije, odnosno tranzicije, može dovesti do problema za našu industriju. Dakle, ja podržavam zeleni plan i podržat ću ga na sve moguće načine, ali sljedeći ritam, odnosno tempo, koji će nam omogućiti da ostanemo konkurentni i ja sam siguran da ćemo naći načina da to i učinimo. tim koji će raditi na ovome na ovoj temi naći će politički zemljopisno e, dakle uravnotežen prijedlog iz svih mogućih gledišta. Ja sam siguran da ćemo dakle e, u kratkom roku uspjeti predložiti nešto što će e, vijeće prihvatiti. Dakle, sada pozivam sve kolege da podrže zeleni plan, ali moramo se svi prisjetiti činjenice da je ova naša unija stvorena na ugljenu, odnosno čeliku. Hvala ti, Andrej. Izvjestitelj Sjeni, kluba ide, NATO. Ne, nije tu. Rafaele Fito za ECR. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih isto tako htio zahvaliti predstavnicima e, komisije koji su sa svojim izvješćima omogućili pokretanje ove važne rasprave. Očito je dakle da što se nas tiče ostaju otvorena određena pitanja koja su prizašla iz rasprave krenuo bih od eh, razmatranja koja smo čuli na početku današnjeg sastanka vezano uz dakle eh, VFO. Eh, dakle, što želim reći vezano uz svoj rad u ovom odboru? Taj rad je jako bitan. To je prvi filtar koji nam omogućava da uđemo u samu bit stvari uzmemo u obzir sve ono što smo čuli u različitim raspravama koje su održane sve mjeseci od kad je dakle pokrenuta nova Europska komisija. Potrebno je dakle ući u meritum stvari. E, potrebno je razjasniti određene stvari. Prva od tih stvari jest dakle da moramo shvatiti koliko u biti ima tih financijskih sredstava za tranziciju. Svježa, svjež novac kako se često spominje ovih dana, e, jako je upitan jer vidjeli smo dakle ova rasprava o VFO-u nam e, ukazuje na to da dakle ako želimo ako želimo dakle govoriti o trima kartama mm, mogli bismo se pokušati uvjeriti da je to svjež novac, ali u biti mm, je upitno ili to tako jer dakle imamo dio novca koji je od, određen za kohezijsku politiku unutar VFO-a, ali to nije novac o kojem ovdje govorimo. Dakle, jasno je da, je porijeklo tih sredstava o kojima se govori upitno. A postoji i anomalija ćemo, na kojima ćemo morati jako pažljivo raditi. Prva anomalija je ona koja se tiče podataka vezanih uz regionalne programe. Tu je dakle EFRR Dakle, moramo shvatiti da li zaista govorimo o dodatnim sredstvima ili e, mi ovdje osmišljavamo veliki iznos novca u okviru zelenog plana, a to su u biti jedna te ista sredstva. E, bilo mi je jako zanimljivo čuti govor gospodina Klejesa koji je spomenuo najkritičnija pitanja. To je bilo jako zanimljivo E, mislim da su ova pitanja koja on spomenuo e, pitanja koja e, mi već dulje vrijeme spominjemo. Neki od nas nisu dakle o tome otvoreno govorili, ali većinom su ljudi u to uvjereni zato što su podaci evidentni. Dakle, Treba, treba pojasniti ta općenita pitanja, treba pojasniti odnos e, sa kohezijskom politikom, odnosno utjecaj na kohezijsku politiku, kako države članice ne bi dva put morale platiti e, težinu tih odluka. Dakle, s jedne strane financiranje programa, s druge strane dakle utjecaj na kohezijsku politiku s obzirom da e, određene države članice nisu korisnici programima o kojima govorim. To su objektivni podaci dakle koje vidimo u svakodnevnom radu. Isto tako, e, rasprava u ovom odboru što se tiče amandmana bit će jako bitna. E, treba, ćemo uzeti u obzir kriterije koji su u osnovi tih odluka koje su donesene. Morat ćemo dakle predstaviti primjedbe e, vezano uz dakle kvote koje su dodijeljene u svakoj državi članici Ehm, i tu nećemo dakle morati, ne bismo trebali raspravljati o ehm, prethodno dodijeljenim sredstvima na temelju ne znamo čega, već bi dakle trebalo govoriti o svakom pojedinom projektu, shvatiti ehm, koliko su ti projekti uznapredovali, koliko su djelotvorni i bit će jednako tako bitno raspraviti o korektivima koji su uvedeni, a ti korektivi dakle su isto tako upitna stvar, morat ćemo o tome raspravljati, nećemo danas o tome, ali evo samo spominjem kritične stvari. Među njima je tu i kriterij prema kojem sve države članice koje imaju industrijska, visoko, dakle ugljična industrijska postrojenja na razini industri, dakle ne, razumijemo zašto nije primijenjen Eurostatov kriterij u tom smislu. Dakle, postoje mnoga pitanja gdje ja smatram da treba e, ući u detalju, u sam dakle, meritum stvari i to precizno. E, moramo biti svjesni toga da dakle, e, moramo biti sigurni da se svi slažemo. Jer i mi recimo kao klub izrazili smo dakle da nismo da se ne slažemo sa predlogom komisije, e, ali nismo mi to učinili zato što se ne slažemo s ciljem. Naprotiv, e, na vrijeme mi smo u biti u proteklih nekoliko mjeseci samo htjeli izraziti neka pitanja, e, nekakva problematična pitanja koja su sada izašla na vidjelo i e, to je naš doprinos radu ovog odbora. Hvala vam. Merci infiniment. Euh, pour le groupe euh, de la gauche unitaire. Euh, Hvala. A sada za klub e, e. Hvala predsjedniče. Prije svega mislimo da je vrijedno ovdje reći da komisija kao jedan od prvih predloga iznala zeleni plan i ovaj, plan, i ovaj fond i to povezano sa ciljem e, socijalne dimenzije, jačanja socijalne dimenzije u Europskoj uniji. No, istovremeno e, moram reći da moramo paziti, posebice kada ovo što je rekao gospodin Novakov, e, ako se smijem na to vratiti, ako ćemo imati više, eh, ako želimo više upravljati nego samo biti suvozač, moramo paziti da se ne nađemo u nekim eh, eh, sporednim dijelovima ove rasprave ili da se zapravo nađemo na mjestu iz kojega nema više nikakve uspjehe, utjecaja. Naime, ovo sve me samo još osnažilo u mojem mišljenju onome što je rekao i gospodin Brugel koji mislim da je iskreno apelirao i na nas da ovo još jedanput detaljno pogledamo. Jer kako doista možemo iskreno govoriti o svježem novcu ako s jedne strane ovih 7,5 eh, milijardi mogu doći samo ako su povezani sa E, drugim fondovima za e, regionalni razvoj, a drugo e, što se tiče prijedloga vijeća, ako se sada to već krati iz kohezijske politike i srezuju sredstva. To svakako treba izbjeći i onda se uopće ne može govoriti o tome da se ovdje radi o svježem novcu. Naravno, dobro je da načelno svaka zemlja članica može profitirati od Fonda za pravednu tranziciju, no ipak e, molimo samo one zemlje članice koje e, su se e, obezali zajedničkom cilju klimatske neutralnosti. Zašto pola onda ovih sredstava se može dodijeliti bez takve obveze, to nam apsolutno nije jasno. I za svaki euro iz pravedne tranzicije E, treba ići još dodatnih nekoliko eura iz e, e, drugih fondova za ruralni razvoj ili drugih, onda je to dodatno smanjenje kohezijskih sredstava, a koje sve u ovom odboru smatramo ključnim za daljnji napredak Europske unije i za ujednačavanje uvjeta života. Osim toga tu se postavlja i pitanje E, hoće li onda financiranje biti u skladu sa propisima e, e, SF plusa ili Fonda za pravednu tranziciju ili kohezijskog fonda. Zatim, na primjer kod obračuna za NAC tri regije, gdje vjerujem da imamo prilično malo ili u svakom slučaju nedovoljno, možemo E, pogledati koji su to e, potencijali u smislu administrativnog i kadrovskog e, osoblja i kako onda osigurati da teritorijalni planovi ne budu samo reciklirani stali, stari planovi za regionalni razvoj, nego da doista budu nešto što će uključivati najnovije spoznaje istraživanja E, klime i demokratske i druge transparentne e, i druge e, standarde transparentnosti da budu uključeni. Zato zahvaljujem govornicima prethodnima na preporukama i doista moram reći da razumijem da bismo se trebali ograničiti možda više kod E, postavljanja ciljeva da se možda koncentriramo na manje stvari, ali da se zato u većoj mjeri koncentriramo na socijalne učinke recimo gubitka radnih mjesta. Mislim da bi da je to e, ide u pravom smjeru, a u svakom slučaju se odnos e, se slaže i s našim razmišljanjima. Naime, tu ima jedan cijeli niz pitanja koje moramo si postaviti ozbiljno tijekom ove rasprave. Znači nije sve samo u novcu nego i na e, internim ciljevima i u tom smislu se evo veselim e, dolazećoj raspravi za koju smo spremni. Hvala. Merci beaucoup. Hvala Martina. Sada smo evo pri kraju prvog kruga rasprave sa izvjestiteljem i izvjestiteljem od sjeni. Nastavit ćemo raspravu sa drugim eh, prisutnim zastupnicima, ali ako želite, ako se slažete, sad bi dao riječ izvjestitelje za fond eh, za pravednu tradiciju odbora regija. S nama je danas gospodin Obersnel, kojemu dajem riječ na pet minuta. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> First of all... Hvala. Prije svega evo da se e, predstavim. Ja sam Vojko Obrsnal, e, gradonačelnik grada Rijeke, izvjestitelj o Fondu za pravednu tranziciju Europskog e, odbora regija. Hvala vam što ste mi dali priliku da kratko prezentiram ključne ideje iz svog mišljenja sa perspektive lokalnih i regionalnih vlasti Doista mi je drago što sam ovdje danas jer sam čuo puno zanimljivih stvari tijekom ove rasprave. E, odbor e, regija e, brzo će izraditi svoje mišljenje, zapravo mogu reći i u rekordnom vremenu, jer očekujemo da će se izglasavati na plenarnoj sjednici 25. i 26. ožujka ove godine. A glavne točke ovog nacrta mišljenja su slične onome što smo čuli i do sada. Dakle, prije svega smatramo da Fond za pravednu tranziciju ne može biti zamjena za ono što je srezano u kohezijskoj politici, što znači da vlade a moraju to uzeti u obzir e, u raspravama o višegodišnjem financijskom okviru. Tako da očekujemo da će to biti doista takozvani svježi novac. Financijska potpora mora biti povezana sa predanošću i preuzimanjem ciljeva iz zelenog plana, što znači da je nužno imati E, jasnu e, predanost socijalnoj feri i pravednoj po e, tranziciji, jasno i provođenje pariških, pariških ciljeva, te EU ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. te predanosti ciljevima smanjenja do 2030. Znači očekivano smanjenje emisija stakleničkih plinova, dekarbonizacija i tako dalje. prihvatljivi teritoriji trebaju biti ograničeni na teritorije na razini NAC3, odnosno neograničeni na teritorije iz NAC3 razine, već bi se potpora trebala koncentrirati na razini NAC2 regije. Zašto? Zato što svi strukturni fondovi se provode također na razini NAC2, što bi trebalo pojednostaviti upravljanje fondom. Mislimo da bi zemljama članicama trebalo omogućiti veću fleksibilnost u odlučivanju o iznosima koje će se prebacivati iz RDF-a i ESF-a u Fond za pravednu tranziciju. Tako da mislimo da umjesto utvrđivanja iznosa sufinanciranja iz RDF-a i ESF-a na minimum 1,5 pola do maksimum tri puta tog iznosa. Fleksibilnost treba biti povećana za utvrđivanje minimalnog iznosa na polovicu tog iznosa, a maksimum može onda biti tri puta taj iznos very clear that uh, activities which... Također treba biti jasno da aktivnosti koje će voditi do jačanja uh, emisija stakleničkih plinova trebaju biti isključene iz uh, financijske potpore i financiranja. Te također mislimo da platforma za pravednu tranziciju koju je uspostavila komisija kako bi omogućila bilateralnu i multilateralnu razmjenu iskustava treba biti popraćena godišnjim e, formom za regije za pravednu tranziciju kako bi se politički analizirao i evaluirao napredak e, Fonda za e, pravednu tranziciju, a odbor regije spreman je biti jedan od organizatora zajedno sa Europskom komisijom upravo tog godišnjeg foruma za E, pra, regija za pravednu tranziciju. E, e. Neće biti to sve lako ostvariti, no i najdulji put uvijek kreće s prvim korakom. Hvala. Merci beaucoup. Je veux informer... Hvala vam. Evo, želimo izvestitelju reći e, e, dakle, Europski gospodarski socijalni odbor isto tako je radio na Fondu za pravednu tranziciju, pogotovo dakle što se tiče gospodarskog aspekta. I tijekom današnjih dana čut ćemo mišljenje i e, tog odbora. A sada ćemo prijeći na sljedeće pitanje. ima riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Htio sam reći tri stvari. Prije svega što se tiče proračuna, bez obzira na rezultat e, pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, znamo da nedostaje 75 milijardi u najboljem mogućem slučaju prema projekcijama komisije. Možda će nedostajati i više sredstava uslijed Brexita. Dakle, teško da će se naći svjež novac u proračunu koji je u deficitu. Dakle, evo, ne znam koliko ima smisla uopće o tome govoriti. A što se tiče e, fonda za prilagodbu globalizaciji, kao što smo čuli u izvješću instituta Bruegel, potrebno je koncentrirati se na konverziju radnih mjesta koja će nestati, što nije nemoguć cilj. Dakle, da fond, taj fond dovede do stvaranja dodatnih sredstava. Čini se da da bi se dakle taj fond mogao na neki način zamijeniti. To bi dakle bio dvostruki gubitak. Prvo kohezijski fond, a zatim fond za prilagodbu globalizaciji. Zato, zato ja zaista molim da budemo pažljivi što se tiče e, proračuna i tih opasnosti. Kao drugo, neke regije Unije već su bile suočene sa zatvaranjem rudnika, recimo u Valoniji, na Panekale, isto tako u Francuskoj vidjeli smo zatvaranje rudnika, a to je e, bila važna komponenta e, gospodarstva. Ne samo da su zatvoreni rudnici, već cijeli sektor e, proizvodnje energije na tom području. Jer ako dakle, prvo se zatvaraju rudnici, onda se zatvara, e, zatvaraju se čeličane. Nakon toga se općenito zatvara e, meta, dakle, metalurgija. To je taj redoslijed. Trebalo bi dakle vidjeti u kojoj se sada, u kojoj se sad fazi nalaze druge regije, jer mnoga radna mjesta pogođena su zbog tih promjena. Europska komisija u studijama procjene učinka nije se koncentrirala na to i to me iznenađuje. Ja sam izvjestitelj odboru tranih, htio bih e, ovdje nešto u tom svojstvu reći. Govori se o zatvaranju rudnika, govori se o fosilnim gorivima i jasan mi je cilj u kontekstu zelenog plana. Želimo potpomognuti tranziciju industrija koje ovise o ugljenu, o fosilnim gorivima. Jasno je dakle da se želi pomoći rudarskim regijama na tom području. Ali ovdje privlačim pozornost odbora regiji na jedno bitno pitanje. Dakle, što smo rekli? Želimo smanjiti emisije ugljika. 28 tih emisija, tih emisija čini, dakle i to više od industrije, više od grijanja, dakle, dolazi baš iz automobilskih motora, dakle, daljnje izgaranje. I to baš u onim regijama gdje dakle, e, koja su, koje su 12 milijuna radnika radi u automobilskom sektoru, dakle, to je proizvodnja motora unutarnje izgaranje koji će nestati, koji će morati nestati u budućnosti za jedno 10, 15, 20 godina ovisno o scenariju, ali predviđeno je da će se dakle polako e, početi napuštati ta paradigma. Tako će doći do gubitka 6 milijuna radnih mjesta. Dakle, posljedice su puno veće e, od onih do kojih bi moglo doći u, recimo, sektoru rudarstva. Dakle, e, sad kako je to povezano s energetskom tranzicijom? u raznim sektorima, bilo da se radi dakle o rudarskom, e, energetskom sektoru i tako dalje. To su sve sektori koji su pogođeni ovom tranzicijom. Na mnogim područjima Europe, od istoka do zapada Europe, automobilska industrija je neko vrijeme bila zamijenila te sektore. Zato bi ovo bila dodatna katastrofa za te regije. Dakle, s obzirom na potencijalni učinak, na zaposlenje ovih projekata, i Brjuva nam je isto rekao, pazite, pazite na radnike, na njihovu konverziju, na njihovu dakle, prekvalifikaciju. Fond nema dovoljno sredstava da se suoči s tim izazovima. To je još, tu je još jedno pitanje. Dakle, prije svega rudarske regije zatim znači sideru, e, metalurgija, a nakon toga i automobilski sektor, jer će posljedice biti dramatične. Hvala vam e, što ste ovo rekli, bilo je zanimljivo. E, Istina je, treba pokušati ukomponirati u našu raspravu i ovu i ove teme, jer do tih posljedica će doći i to gotovo istovremeno. Dakle, to trebamo e, i dakle i o tome treba razmisliti i to u suradnji sa drugim odborima. Sada ću dati riječ Vani Plum. Izvolite. Hvala lijepa. Ja također želim zahvaliti svim predstavnicima Europske komisije i stručnjaku iz Brugela na e, svim preporukama. Isto tako drago mi je što naš izvjestitelj, što naš izvjestitelj iz odbora regija ovdje, mi smo se već sastali kako bismo razmijenili mišljenje o fondu za pravednu tranziciju ja se zapravo slažem e, s kolegama koji su izrazili zabrinutost zbog proračuna. Doista nema dovoljno novca. Govorimo o novcu koji bi trebao osigurati da imamo proces tranzicije e, koji će biti pravedan, pravičan i koji će osnažiti, e, imati jednu snažnu socijalnu dimenziju. Zapravo je riječ o zelenim ulaganjima i riječ je o ulaganjima u ljudski kapital. A ljudski kapital je glavni resurs u pojedinoj zemlji i u Europskoj uniji za razvoj naših društava. I stoga mislim da moramo uzeti u obzir preporuke koje se odnose upravo na socijalnu dimenziju i na dodjelu financijskih sredstava odnosno na ulaganje u ljudski e, kapital. Moramo doista uzeti u obzir da jednostavno nema dovoljno novca za sve te ciljeve. Isto tako želim reći da mi se sviđa ideja o rodnoj dimenziji e, pravedne tranzicije, jer Ovdje je riječ o prekvalifikacijama, dokvalifikacijama, o zapošljavanju ljudi. I ako govorimo primjerice o e, sektoru prijevoza, o željezničkom sektoru, znate da tu nije zaposleno dovoljno žena i da moramo povećati broj žena u takvim sektorima. u, i to vrijedi i za rudarske regije koje sada prolaze kroz tranziciju. Stoga je e, digitalno doba i digitalizacija velika prilika za žene i sviđa mi se dakle da se i tu naglasi to pitanje e, rodne dimenzije. A kada je riječ o socijalnoj dimenziji, želim istaknuti važnost prihvatljivosti određenih projekata. Primjerice, isključena su sva ulaganja povezana sa socijalnom infrastrukturom. Da, ne samo ta ulaganja, ali ja ću danas govoriti samo o socijalnoj infrastrukturi. Sva ulaganja koja su povezana sa tržištem e, rada, obrazovanjem, osposobljavanjem, ne mogu se razviti, e, to se ne može razviti bez infrastrukture. Ako socijalna infrastruktura ne bude osigurana u okviru Fonda za pravednu tranziciju, to znači da će drugi prioritet koji se financira iz ERFDA treba biti uključen u program i imat ćemo zasebne mjere u okviru Fonda za pravednu tranziciju, a isto vrijedi za ESF i ERDF e intervencije. To sam napisala jer sam slušala kako su tekle rasprave. I želim reći gospodinu Cimasu iz Zadnjičkog istraživačkog centra da je platforma za rudarske regije u tranziciji. Povjerenik Maro Šefković je to pokrenuo zajedno s vama. Dali ste tome podršku 2017. i to je bila izvrsna inicijativa. Imala je dobre rezultate, primjerice za Rumunjsku, jer se mi, mi sada pripremamo strategiju za jednu od e, velikih rudarskih regija koja će proći kroz tranziciju. Mi zajednički surađujemo kako bismo pripremili dobro mišljenje, kako bismo na vrijeme poslali amandmane i kako bismo se savjetovali s kolegama iz odbora regija i iz ekonomskog i socijalnog odbora. Hvala svima. Merci beaucoup, Hvala, kolegice. Maro, dajem vam riječ. Zahvaljujem eh, na ovoj raspravi koju upravo sada vodimo. Želio bih e, reći izvjestitelji svim izvjestiteljima u sjeni da e, je pred njima razdoblje vrlo intenzivnog rada i danas e, također smo čuli brojne govornike. A ja sam došao u Brisel sada nakon nakon više mjeseci, ali vidim da je to sada prednost. Ono što eh, me sada muči, možda jesam li ja nešto još krivo shvatio ili nisam shvatio ili nisam, ili su to vrlo eh, napredni, ambiciozni predlozi, ciljevi koji su potpisale sve strane, što bi bilo dobro, je li to sada jedna snažna i solidarna Europa na dijelu, ali na kraju kraja bojim se da to ipak neće biti od nikakve koristi. Naime, vidim sad ovdje kolege iz odbora za poljoprivredu. Iako ovo nije poljoprivredna rasprava koja se sada vodi, ali vidim tu razne kolege, vidim tu e, da smo e, u e, jednom zanimljivom programu na primjer, program od vilice do stola, od polja do stola i mislim da je to zapravo fantastično. No, Na kraju krajeva se ipak e, postavlja pitanje. Ako kaznimo poljoprivrednike, što će onda doći na naše tanjure, na naš stol? Ako oslabimo poljoprivrednike, naći ćemo se u velikim nevaljama. Ali na kraju se svi odlučuju ipak najvažnija je dekarbonizacija, zaštita okoliša, e, zeleni plan, svi se slažu i to je samo po sebi razumljivo. Naravno, zeleni plan je super, ali ako smo suglasni s tom razinom ambicije i s tim ciljevima, onda ipak e, moramo pogledati malo i ljude i regije i europsku solidarnost. E, da, predsjedniče. Jedan od stručnjaka e, rekao je da regije žele dekarbonizaciju, ili koje treba dekarbonizirati. Ne, ja jesam za dekarbonizaciju, to je jasno, ali onda te zemlje možda neće, onda te regije neće e, dobiti e, niti novac iz Fonda za pravednu tranziciju zbog e, kriterija za odabir. A ako želimo doista tranziciju i ako to želimo marketinški prodati, onda trebamo i neki sadržaj i najbolji program. No, komisija je rekla sve to jako lijepo izgleda, sve što se tu predlaže, ali mi sada trebamo ući u taj sretni brak. Ali odjednom su se sada svi e, ustartarili jer izgleda da nema dovoljno novaca. Naime, u Portugalu se kod nas kaže da se E, pokušava istovremeno igrati i igra mačke i igra miša. Znači jednom se nešto uzima, nešto se drugome daje istovremeno. Znači ako se uzmu sredstva za dekarbonizaciju, uzet će se sredstva poljoprivrednoj politici, regionalnoj politici ili kohezijskoj politici, ali e, uz svo dužno poštovanje to nije baš neki rezultat. I također rečeno da to treba i ekonomski iznalarizirati. Ne možemo odustati od ljudi. Potrebna nam je ovdje snažna socijalna komponenta. I upravo stoga za kraj želim reći sljedeće. Ili jednostavno nisam shvatio dobra stvar, možda zato što možda nisam dovoljno dugo zastupnik u parlamentu ili možda a, obzirom da mi se ovdje bavimo politikom Ako se sada tu podstiče puno očekivanja, a ja sam recimo puno očekivanja, ne želim da na kraju od toga svega ispadne samo frustracija. Zato e, apeliram na vas. Naime, trebamo ambicioznu Europu, a Europska komisija je ambiciozna, ima jasne ciljeve, ali sve to treba nekako ispuniti jer inače će to sve voditi samo u veliku zabludu i a mi ne želimo takvu zabludu. Znači mi se trebamo e, založiti za zdraviju i hrabriju Europu, naravno, no istovremeno potrebna nam je industrija i društveni razvoj i moramo imati onda snage reći komisiji e, ova, ovaj proračun jednostavno nema smisla, posebice e, što se tiče ambicije koja je s time povezana. Hvala. Merci, monsieur le président. Hvala, evo kolegice Karolina, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo, ja ću govoriti na portugalskom jeziku. experts, Želim zahvaliti svim izvjestiteljima, stručnjacima i komisiji na današnjem e, govoru, ali ovdje bih htjela naglasiti i nešto što me brine. Čini se da svi e, govorimo iste stvari, ali ono što sam htjela naglasiti jest dakle da to sve ima svoje uporište Dakle, tranzicija, odnosno dekarbonizacija, etički je imperativ u odnosu na prirodu, u odnosu na ljudsku rasu, dakle u odnosu na našu budućnost. Potrebna je pravedna, uravnotežena tranzicija koja dakle neće stvoriti neravnotežu ni u europskom projektu. Bit će potrebno dakle da do te tranzicije dođe uz pomoć odgovarajućih financijskih sredstava. Komisija će me ispraviti ako griješim, ali čini mi se da, je ovdje, da se ovdje pokušava da dakle, države članice ovaj fond za, travez, za pravednu tranziciju financiraju novcem iz e, kohezijske politike. I ono do čega bi moglo doći, ja se nadam da to neće biti tako, jest da bi moglo doći do rezova u proračunu za kohezijsku politiku, za dakle, zajedničku poljoprivrednu politiku, to, i tu ne govorim samo o Portugalu, ne branim ovdje samo vlastitu zemlju. E, Govorimo o svim zemljama koje, dakle, možda nisu uvelike ovisne o e, ugljenu, dakle ne primaju toliko e, sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju, ali već su se potrudili na području obnovljivih izvora energije Čine mi se da dakle, u sljedećem VFO-u za države kao što je moja će situacija biti lošija. Moj je mandat nov. Još, dakle, još nije prošlo ni šest mjeseci, ali već se pitam, gdje je tu pravda? Htjela bi da je dakle ovdje vizija drugačija htjela bih bolje shvatiti stvari. Ne bih htjela da dođe do situacije u kojoj imamo malo solidarnosti, a u posljednjih deset godina vidjeli smo, to može imati i toksične posljedice za europski projekt, općenito. Hvala. Da, to je smisao ovog današnjeg sastanka. Moramo postavljati pitanja, tražiti informacije. Evo, zato molim komisiju da to upravo i učini. Dakle, molimo vas da zapišete sve ono što ste čuli, sva naša pitanja, kako biste onda došli do odgovora. Dajem riječ prvom predsjedniku. Hvala. Govorit ću pojski, jer želim biti precizan. Zeleni sporazum. plan je budućnost, to, to naravno nema mjesta za raspravu i slažem se da su nam potrebni ambiciozni ciljevi, da trebamo se hrabro suočiti s izazovima Dakle, e, pred nama je taj plan, zovemo ga Green Deal i cilj je apsolutno pravedan. Međutim, pomalo me strah nakon svega ovoga što sam čuo. Od, strah me kako ćemo doći do tih e, ciljeva. I koliko će nas koštati ti ciljevi. Čuli smo tijekom današnjeg sastanka, čuli smo ono što već znamo dulje vrijeme. Kohezijska politika će financirati pitanja vezana uz energetsku tranziciju. A to znači da taj novac neće ići mnogim drugim sektorima. To su dakle poduzetnici, nevladine organizacije, tijela, lokalna tijela vlasti i tako dalje, koji neće dobiti ništa. Neće ništa moći ni reći u vezi sa svim tim. Dakle, imam osjećaj kao da se želi razmontirati kohezijsku politiku. Malo me strah iskoristiti taj termin, ali e, kohezijska politika je najdjelotvornija politika Europske unije zajedno sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Druga stvar koju sam čuo, i drago mi je e, što se o tome govorilo, znamo da e, će ta financijska sredstva trebati biti zajamčena u okviru sljedećeg VFO-a, ali znamo da ta sredstva nisu dostatna za ciljeve koje smo osmislili. Oni mogu možda biti dovoljno za socijalni aspekt, ali nismo dakle dovoljno jasno shvatili od kud ćemo uzeti ostali novac, koji će drugi sektori dakle biti žrtvovani. I treća stvar, Dakle, nije mi jasno, odnosno nije, nije, je, li, je li zaista dobra ideja da uzimamo od jedne države kako bismo dali drugoj? mislim da bi bilo bolje da malo dakle prizemljimo raspravu jer dakle govorili smo o tranziciji, govorili smo o tome kako rudnici mogu postati turistička atrakcija. Razmislimo koliko ima e, rudnika. Možda nam nije potrebno imati toliko muzeja je, s obzirom da bi možda bilo dovoljno da, da, da svaka država ima po jedan takav muzej. Hoće li ti ljudi koji su radili u rudnicima moći osnovati nekakvo poduzeće? Sasvim sigurno postoje dobre prakse u ovom sektoru, ali podaci ukazuju na to da 80% ljudi dakle, koji budu upućeni u prvoj godini, onda tamo i ostanu. Dakle, moramo objasniti građanima Europske unije kako ćemo doći do tog cilja, kako ćemo financirati te ciljeve, jer u ovom trenutku, dopustite mi iz mojeg gledišta, čini mi se da to jednostavno nije jasno, ne postoji dobro pojašnjenje za to kako ćemo dakle e, ostvariti ovu dekarbonizaciju, ali isto tako čini mi se da nemamo alternative, nismo predstavili alternative za one ljude koje će najviše pogoditi ova promjena. Kao što je e, rekao govornik u prvom dijelu sastanka, govorimo o desecima, odnosno stotinama tisuća građana. Nije lako preseliti ih iz jednog sektora u drugi preko noći. Dakle, takva je današnja situacija. shvatili smo da nam je kuća stara, da nije, da nije lijepa, želimo izgraditi novu kuću u redu, ali moramo iskreno reći, odnosno priznati, da, može, da se možemo dopustiti samo izgradnju temelja. A nakon toga ne znamo što će se dalje dogoditi. Hvala. Hvala od predsjedniče. izvolite. Hvala. Ovo je bila doista zanimljiva rasprava. Želim svima zahvaliti na sudjelovanju i želim reći da je put prema paklu poplačan dobrim namjerama. U situaciji u kojoj smo danas, s prijedlogom koji smo dobili od komisije, što reći? pa nisam siguran, možda bismo to trebali staviti na led ili u potpunosti odbiti, jer pitanje je kakav je uopće novac dostupan za to. Mi pokušavamo ovdje nešto napraviti, a novca nema da bismo, kao što su neki rekli, izgradili tu kuću koju želimo. Imamo 7,5 milijardi eura i popodne smo već e, čuli o tom iznosu i već puno to slušam da to, da to treba da države članice zapravo nisu pristale na financijsku omotnicu za druge politike koje moramo financirati na, na eurorazini. Drugo, zar itko vjeruje da trebamo prihvatiti da treba srezati novac za poljoprivredu i koheziju, jer već sada se e, ta područja muče. Dakle, budimo ozbiljni, to je neprihvatljivo, to mora biti sasvim jasno. Govorili smo o socijalnoj dimenziji, o tome smo opširno govorili. Naravno da je to važno, jer ljudi moraju moći spojiti s, kraj, s krajem. Zatim, na slajdovima koje smo vidjeli danas popodne eh, u, na prezenta, u prezentacijama, bilo je riječ o rudarskim regijama, ali nismo se dotaknuli dodatnih industrija koje će biti pogođene zbog zatvaranja rudnika. Nitko nije ništa rekao o e, drugim važnim pitanjima. Ako se zatvore rudnici, primjerice uzmi, pogledajmo Rumunjsku, 3,7% e, energije u mreži dolazi iz rudarskog sektora. Dakle, s čime ćemo zamijeniti, kako ćemo zamijeniti e, tu energiju. Potrebna nam je ta električna energija, dakle neka nam komisija odgovori na to pitanje kako ćete to nadomjestiti. E, ne, nemamo uvijek e, izvor energije iz vjetra i sunca. Potrebna nam je električna energija, a kako ćemo je generirati, kako ćemo je provesti iz čega, proizvesti iz čega. E, u Europskom parlamentu smo govorili i o pitanju plina i tako dalje tijekom rasprave o tranzicije, ali nitko ne zna što će se napraviti. Hoće li se i dalje ulagati u te tehnologije ili će se tome stati na kraj? Zatim nuklearna energija, toga se nismo dotaknuli. Hoće li se tu i dalje razvijati situacija ili neće? Moramo dobiti prvo odgovor na ta pitanja. Od kuda ćemo dobiti električnu energiju u budućnosti? Zatim još jedno pitanje jest ne bi li bilo učinkovitije ulagati u tehnologije za proizvodnju električne energije i smanjiti na taj način emisije. Ne možemo se ponašati poput e, bogova, moramo prihvatiti da imamo ograničene resurse na planetu. Ali koji će biti sljedeći e, sektor na koji će, na koji, na koji će se namjeriti komisija? Hoćemo li sada rezati lijevo i desno? Što će biti sa svim tim sektorima? na, koga će se, na koji će se sektor sljedeći komisije okomiti. I pitanje je dakle od kuda ćemo nabaviti novac i kao drugo e, kako ćemo osigurati zamjenu e, za električnu energiju koju, koju sada proizvode neki sektori, a koji će biti zatvoreni. Puno vam hvala. Solis Perez, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala govornicima stručnjacima koji su danas e, govorili o Fondu za pravednu tranziciju. Slažem se s kolegama kad se govori o zabrinutosti u vezi s ovim fondom. Da, e, želimo da europske regije napreduju prema e, zelenoj tranziciji i ekonomiji bez ugljena, ali u tom smislu potrebna nam je pomoć. Ne znam je li ispravno djelovati na ovaj način u okviru fonda. Ovaj fond u ovom trenutku penalizira regije koje su već odradile svoje. ću vam primjer e, moje regije Asturias, e, ali i druge regije koje su spomenute, Kastilja, e, Leon, Aragon. To su regije koje su odradile svoj dio posla, to su regije, rudarske regije i zaista su zatvorile kope. Svi su ti rudnici prošle godine zatvoreni. Sada će zatvoriti i sve centrale na ugljen. Dakle, utjecaj na gospodarstvo bio je značajan, ima više nezaposlenih ljudi, pogotovo među mladima, a učinak svega toga jest da, da se ljudi sele, odlaze Dakle, ja bih htjela da dođe do ekonomske tranzicije, dakle, e, bez učinka, bez tako negativnog učinka po zaposlenje. Dakle, Fond za pravednu tranziciju mora uzeti u obzir kriteriji nezaposlenosti mladih, imigracije mladih. To su aspekti o kojima se nije vodilo računa. Postoje regije koje su odradile svoje, a penalizirane su. Isto tako treba uzeti u obzir ambicije odnosno fondovi moraju biti povezani s jasnim obvezama vezane uz klimatsku tranziciju. To su obveze vezane uz dekarbonizaciju. Dakle, govorili smo o tome da fond za pravednu tranziciju i EFR često se preklapaju i treba uzeti u obzir da postoje državne potpore u okviru ovog fonda za pravednu tranziciju. Dakle, tu smo svi zabrinuti vezani uz ovo pitanje, dakle, um, i uz to, dakle, da bi um, moglo doći do zamjene jednim fondom s drugim. Ja se, dakle, slažem sa onim što su već drugi kolege rekli. Hvala vam, e, gospodine Kruk, izvolite. Gospodine predsjedavajući, Cilj fonda, kaže komisija, jest da građanima omogućimo da kompenziraju efekte ove zelene tranzicije na nacionalnoj razini. Bitna je djelotvornost kod e, realizacije ovog cilja. Hoće li se to sve realizirati na temelju 7,5 milijardi eura? Već smo više puta postavili to pitanje. To je dakle, ograničena svota novca i mislim da neće biti realnog efekta na solidarnu i pravednu tranziciju, odnosno transformaciju. Dakle, Govorili smo o 100 milijardi eura, ali tu su kreditiranja, državne potpore, privatna sredstva. Dakle, komisijin prijedlog vezano uz tranziciju jednostavno nije nije u redu ono što smo čuli, dakle da je potrebno obvezati se u iznosu od 1,5 do 3 puta iznosa koji se dakle daje iz drugih fondova. Već smo dakle vidjeli, već smo to vidjeli. Ako dođe do dodatnih rezova, najslabije regije ostat će, zaostat će za, ostalima i neće moći ostvariti ciljeve. Ne znamo zašto nisu uzeli u obzir e, određene tehnologije koje su ključne kod tranzicije na e, niskougljičnu ekonomiju. U zaključcima vijeća govorilo se da će države članice biti slobodne e, realizirati klimatske ciljeve na vlastiti način, pogotovo države koje su jako ovisne o ugljenu poput Poljske. U ovom sektoru, dakle, trebalo bi biti moguće financirati alternativne aktivnosti. Dakle, čuli smo da se danas govorili o drugim aspektima vezano uz ovaj predlog. Dakle, ograničene su mogućnosti da se kompenzira ovaj projekt na, dakle, na duge staze. Nadamo se da će dakle, komisija biti spremna unijeti izmjene u projekt jer potrebne su mnoge izmjene ako želimo da ovaj fond bude djelotvoran. Hvala vam. Puno vam hvala. Kolega Ulavonos, izvolite. Dakle, u sklopu ove, ovog natjecanja ne može, biti, ne može doći do pravde. I to dokazuje mm, iskustvo Grka i drugih europskih naroda, prvenstveno recimo iskustva građana određenih područja. Dakle, tu se, to su recimo u Grčkoj postoje određene regije, HDA na primjer, gdje se dakle ugljen, iz ugljena proizvodi električne energije. Zeleni plan i fond za pravednu tranziciju pojavili su se iz ničega, ali u biti postoji liberalizacije energetskog e, sektora. Govorimo o 90. godinama prošlog stoljeća, kad je došlo do procesa prodaje dakle, e, proizvođača električne energije ušli su veliki monopoli i ko je platio cijenu? Grčki narod, oni su platili tu cijenu. Na razini Europske unije e, dozvoljeno je dakle da uđu veliki monopoli, ali tko je platio cijenu baš za, to, za tu odluku? E, narod je platio cijenu i to zato što su počeli plaćati višu cijenu električne energije. Što se zatim dogodilo? Što se sada događa? Zatvaramo elektrane na ugljen, koje su bitne, a pritom dakle ne, kao da je to jedini modus operandi, ali možda bi se na drugi način mogao regulirati energetski miks kako bi se dakle proizvode određene države mogli iskoristiti u recimo kombiniranom ciklusu kako bi došlo do proizvodnje električne energije na alternativan način kako bi se dakle kroz određeno razdoblje došlo do drugačijeg energetskog miksa. Na taj način dakle stanovništvo koje se i dalje bori sa tim izazovima Pita se postoji li drugi način, postoji postoje tehnologije, postoje znanstvena otkrića koja nam mogu pomoći na tom putu, ali što nedostaje sada? Po mom mišljenju na nacionalnim razinama postoji, e, nedostaje dakle instrument koji će projektirati proizvodnju električne energije na način da ta proizvodnja bude neovisna od plina koji moramo kupovati od trećih zemalja. Na taj način se može proizvesti električna energija po niskoj cijeni i mogu se pokriti industrijske potrebe države. Dakle, eh, uz pomoć metamorfoze energetskog miksa možemo doći do većeg eh, ekološkog efekta i zato je unutar pojedinih država potrebno djelovati eh, na temelju stručnih savjeta, dakle savjeta znanosti U protivnom ćemo doći do situacije gdje dakle, loša kvaliteta usluge vodi do siromaštva. Mm, sve to visi nad glavama ljudi poput onog mača. Nije u redu da, dakle, naš, da, da naše obitelji to sve moraju platiti, mm, gdje se dolazi do situacije dakle, da se stvaraju dugovi desetka tisuća eura u odnosu na proizvođače energije. Zastupnik Pekajnen, izvolite. Ja, Also in Finnish this time. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisista ja antoisista esityksistä. Hvala, ja ću finski. Hvala vam na ovim doista zanimljivim prezentacijama. Dopustite da kažem nekoliko riječi Da pokažem recimo da je potpuno nedostaje e, uopće škriljevac eh, iz ovoga. Eh, imamo stotine tisuća eh, hektara škriljevca i također treseta i proizvodimo golemu količinu energije, dvostruku količinu onoga što koristi godišnje Estonija, Treset je jedan takav e, jedno takvo fosilno gorivo koje će trebati isključiti. No, e, evo ja tražim sada da se u ovom izvješću uzme u obzir i treset, jer e, u mojoj zemlji postoje golema područja koja proizvode zapravo pit, ovaj treset. Imam pitanje. Propisi o državnim potporama pažljivo se prate e, pri provedbi e, Fonda za pravednu tranziciju. Možete li pojasniti? U ovom trenutku imamo regionalni kohezijski fond i oni imaju određeno ograničenja u postocima. Naime, neka područja u Finskoj, na primjer, ne dobivaju nikakvu potporu e, no, u Fondu za pravednu tranziciju ova se potpora ne može dati zbog toga što propisi e, o državnoj potpori to zabranjuju. A što je sa javnom nabavom? Javna nabava može biti korisna za oživljavanje područja koje proizvode treset. Zahvaljujem e, što ste postavili ovo pitanje. Državne potpore su također jedno pitanje koje će biti jako važno i koje ćemo morati e, odgovoriti kada ćemo se baviti ovim izvješćem. Stefan Bižu. Zahvaljujem vam i zahvaljujem svima na kvaliteti vaših prezentacija. Čuo sam e, puno zabrinutosti koje su ovdje izražene i mislim da u ovoj fazi našeg rada moramo biti optimistični. Naime, Istina je da je teško iznaći rješenja kako bi energetska tranzicija doista postala uspješnicom. I znamo o čemu se ovdje radi, što je u igri, znamo da to nije lako i čuli smo također u prezentaciji da svi e, postavljaju pitanja oko obnovljivih izvora energije, svi traže rješenja sjever, jug, zapad kako bi se zamijenio ugljen. I čuli smo e, svašta o energije, energiji, vjetra i tražimo mi rješenja za Europu sutrašnjice, ali ona već postoji već u sadašnjoj Europi u nekim najudaljenijim e, regijama, na primjer u francuskim prekomorskim teritorijima na primjer na Kanarskim otocima sa solarnom energijom, drugdje sa solarnom geotermalnom energijom i tako dalje. Možda biste mogli doći i pogledati i razgovarati s nama kako bismo mogli zajedno raditi na rješenjima s obnovljivim izvorima energije. Često kažem da je Europa prilika za prekomorske teritorije, a kad se govori o istraživanju E, i e, inovacijama u području obnovljivih izvora energije preko, prekomorski teritorij Francuski mogu biti uzori, to je i prilika. Hvala gospodine Rope, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Da, prije svega želim ukazati na e, komisiji na jedan aspekt. Naime, komisija je podnijela ovo izvješće, no Litva je uključena u regiju NAC 2, to je e, bilo 2016. I mislim da je ovo važna stvar e, što se tiče Fonda za pravednu tranziciju. Znači, trebali bismo u buduće e, izbjeći takve zabune. No, u svakom slučaju e, stvar je pokrenuta i sada iz ovih procesa trebamo izvući najveće koristi za Europsku uniju u cijelosti, ali i za pojedine regije. Komisija je si je utvrdila vrlo ambiciozne ciljeve, no financijska omotnica još uvijek je samo imaginarna jer zato što nemamo još višegodišnji financijski okvir. Pa bi bilo dobro dobiti jasno e, jasan pregled mogućnosti financiranja i za duže razdoblje, ne samo za 7 godina kako bi se moglo planirati ozbiljne investicije. Pa što e, o, misli komisija o tome? Također, što je sa postojećim iskustvima? Imamo područje u Europskoj uniji kada su zatvorene nuklearke, a lokalna tijela su se našla pred golemim program, problemima. Jesu uspjeli i mislimo da njihova iskustva treba uzeti u obzir. Slična iskustva imali smo također i u Litvi, jer zatvaramo našu nuklearnu centralu, atomsku centralu i Želio bih reći da u takvim slučajevima u regiji je posebice važno poduzeti pripremno djelovanje, jer samo dobro pripremno djelovanje može osigurati da će se riješiti socijalni i društveni problemi. Mi doista trebamo razmišljati o stvarnim potrebama nekog područja. Ono što je potrebno E, nekom području danas možda neće biti potrebno za 10 ili 15 godina. Tako da bismo trebali ići možda šire viđenje, širu perspektivu regije i vidjeti Možda bismo mogli razmotriti neke scheme uvoza i izvoza, razvijati neke proizvodne kapacitete u svakom području, jer samo tada e, će svaka regija biti sigurna i neće biti potrebe da ljudi migriraju između regija. Također, mislim da smo čuli cijeli niz e, zanimljivih ideja, no svakako e, moramo puno e, napravu uložiti u to da to stvarimo. Dakle, imamo još dva govornika, onda ću doista zatvoriti popis. Gospođa Zelovska, izvolite. E, nisam członkiem komisji e, środowiska e, i tam Drago mi je što sam ovdje u ovom odboru. Tamo se ne govori toliko o, u mojem odboru se ne govori toliko o ekonomskim pitanjima koliko ovdje. Plan. Zeleni plan je, čuli smo, pakt, to je cilj. Ne postoje samo, ne postoji trenutno novac koji, na temelju kojega ćemo doći do tog cilja. To je kao da ste u vlaku, ali ne znate gdje, gdje staje nemate tračnice, ne možemo putovati na siguran način s takvim vlakom. Sigurna je samo jedna stvar, želimo krenuti. Nedostaje nam eh, dakle eh, sveobuhvatan pristup. Treba gledati dakle na energiju, emisije, poljoprivredu. Neki su to već spomenuli, ali to se ne spominje u uredbi. Dakle, općenito kad se govori o ovim pitanjima, razmišljamo samo o cilju zelenog plana. Ali u, u Poljskoj u prošlosti smo zatvorili određene rudnike i u toj regiji došli smo do jako loših rezultata, dakle ispod prosjeka. Poljska vlada ulagala je u različite, različita rješenja. Ovdje se govori o 7,5 milijardi eura. Dakle, to neće biti svjež novac, već će to doći do prijenosa sredstava, vidjeli smo, ali mislimo zaista da je to dovoljno, dovoljno kako bismo privukli druge milijarde. Zavaravamo sami sebe. države članice bi trebale reći svoje. Dajte nam sredstva, mi znamo što nam je točno potrebno na lokalnoj razini. Sve još treba izračunati. Samo, dakle, ako ministri budu imati točnu računicu, moći će točno, djelovati na točno određen način. Zavaravamo se ako mislimo učiniti drugačije. Elektromobilnost je još jedna tema e, s kojom ćemo se uskoro morati suočiti. E, doći ćemo do emisije od 3 milijuna tona CO2 više u odnosu na postojeće emisije ako se ne budemo pozabavili ovim pitanjem bit će potrebno izgraditi dodatna parkirališta, bit će potrebno e, uništiti dodatne površine šuma. I to nisu odgovarajuća rješenja. Dopustimo poljoprivrednaca da se bave svojim pitanjima, a komisija će se baviti vlastitim svojim pitanjima. Govorimo da moramo, dakle naše, e, naše e, europske energetske agencije razgovaraju sa e, agencijama na razini, na nacionalnoj razini govori, onda ćete se eventualno preseliti u Kinu, tamo ćete proizvoditi baterije. Ne govori se onome što rade države na nacionalnoj razini. Meni, meni je jasno da nemamo dovoljno vremena, ja sam ovdje i predstavljam drugi odbor, nemam dovoljno vremena da vam sve objasnim, ali sigurna sam da stvari moramo gledati na pragmatičniji način, moramo biti pragmatični. Zahvaljujem vam na govoru, izvolite. predsjedniče, uvaženi kolege. Imam e, neke sumnje oko područja e, oko obuhvata e, i ovog prijedloga fonda za pravednu tranziciju. Posebice je ovaj dio koji se tiče tehnološke neutralnosti. Postoje tu razna rješenja koja će na biti potrebna u prelazu na u tranziciji. Kad recimo razmišljamo o zaključcima vijeća prema kojima zemlje članice mogu same definirati način na koji žele postići cilj klimatske neutralnosti. Recimo Poljska je u velikoj mjeri ovisi o ugljenu i treba znatna sredstva za fer tranziciju i to ponovno imamo e, pitanje e, atomske energije, nuklearne energije. Osim toga, e, ova sredstva trebaju biti svježan novac, a ne transferi iz postojećih fondova, poljoprivredne, kohezijske i druge politike. Kao i sredstva iz zemalja članica, to jednostavno nije odgovarajuće objašnjenje. To su ograničenja koje su postavljena pogodit najviše Poljsku. Poljska je protiv e, zahtjeva za transfer novca iz nacionalne kohezijske politike u fond za pravednu tranziciju. Takvi bi transferi mogli biti opravdani samo kada bi se uključili dovoljno rano u planiranju klimatskih rashoda. Fond za pravednu tranziciju nije samo sredstvo za ublažavanje negativnih e, socijalnih posljedica, nego treba biti i za strukturiranje tranzicije. Hvala. I posljednji komentar kolegica Nina Švetlas koja se javlja drugi put, a onda ću dati po pet minuta svakom od naših stručnjaka ako žele, a nakon toga komisiji da odgovori na sve ove komentare i prezentacije. I onda još i izvjestitelju. Ja ću govoriti njemački, naime nije to komentar samo na jednu stvar, nego odmah evo kom, cjelokupni komentar. Znači prvo e, odboru i predsjedništvu. Dakle, ovo što smo čuli danas je jedna vrlo dobra e, razmjena mišljenja koja nažalost e, je bila ograničena ovim modelom vođenja rasprave koja zapravo se nije mogla razviti u pravu diskusiju. Bismo li mogli nekako u buduće više raspravljati, a malo manje držati govore jer mi se jer doista ovo što smo danas čuli bilo vrlo zanimljivo pa bih htio reći dvije stvari. Znači, ako želimo riješiti probleme, e, ne trebamo se držati kopijom plota prošlosti. Mi smo ovdje zato da zadržimo sve onako kako jest, jer budućnost ide naprijed i stoga je naša zadaća da iznađemo buduća rješenja. I upravo zato Podsjećam eh, članove odbora da smo mi kao parlament odlučili da želimo eh, što je prije moguće eh, se isključiti sve moguće izvore fosilnih govora. Pa nije moguće onda da neki odbor kaže pa ovdje nam je to previše, ovdje ne ide, ovdje ne. Ne, možemo reći kako ćemo, što želimo zadržati, nego kako želimo ići u budućnost. Pa na to pozivam i kolege koji <laughs> su to zastupali su nažalost već sada otišli. Ali evo još jedan kolega je ovdje, naprimjer gospodin Fišuvić, zato vam se zahvaljujem na vašem komentaru o pitanju budućih tehnologija. Ono što možemo stvoriti prelaskom na tehnologiju je omogućiti prelaz na industriju budućnosti. Njemačka je proizvodila e, najbolje solarne panele na svijetu i izvozila ih je i od onda ta industrija zapravo nekako pada i sad se zapravo mogu kupiti samo iz e, Kine. Da se e, investiralo dalje u solarnu energiju i poloče u Njemačkoj, Njemačka je mogla biti najbolja industrija u svijetu. Isto je to i za energiju vjetra. Nordijski kolege su najbolji na svijetu, najbolje, e, e, e, najbolje vjetroelektrane upravo su njihove, ali sada i sada ljudi zapravo i u ostatku svijeta gledaju kako se to radi, jer to je najbolja tehnologija na svijetu. I kao kolega za ovaj se još otišao, ali upravo u Aragonu postoji projekt gdje su europski eh, istraživači pokušali eh, proizvesti vodik solarne energije, što je jedna ključna tehnologija koja se može prodavati u Kinu i drugdje kao i u eh, pustinje Južne i Sjeverne Amerike koja bi doista bila korisna. Što Znači zapravo trebamo gledati budućnost e, koja će proizaći, e, a ne samo gdje su problemi s time. A što se prošlosti tiče, gospođi Kun, e, Kuk nešto što se time atomske energije, ali se to često spominje. Naime, radi se o tome da što prije moguće treba postići ovu tranziciju. Upravo u Ujedinjenoj kraljevini ono što se gradi već 15 godina još uvijek nije gotovo. I progutalo je brojne milijarde da smo, e, ako e, doista želimo preokrenuti proizvodnju energije 2030. još ćemo uvijek imati e, samo ugljen. Znači, ako želimo budućnost, onda trebamo gledati i industrije koje mogu biti kompatibilne sa budućnošću. Hvala. Da, Imamo još samo 15 minuta, znam da nije dovoljno vremena, ali e, nije teško organizirati ove, ove rasprave. Dakle, inače e, će sve biti poput anarhije ako ne, ako ne dajemo određeno, točno određeno vrijeme svakome. Oni koji će imati odgovornost e, da rade na fondu i nakon što dakle saslušaju stručnjake, E, morat će dakle, na zakonodavnoj razini donijeti određene odluke. Ovo je tek početak rasprave o fondu. Rasprava je i tekako zanimljiva i dobro je što svi imate svoje stajalište. Ali, dakle, prije svega mi je drago što vidim da se svi slažu oko toga da je potrebno hitno djelovati, što smo svi jako ozbiljno pristupili e, ovim problemima kako će taj fond ostvariti određene ciljeve. Sada dajem riječ dvije minute jer e, čula sam dakle da je odbor za, e, gospodin socijalni odbor ovdje prisutan. Nisam znao da je ovdje, bio, da je ovdje prisutan njihov predstavnik. Dajem vam dakle riječ, ali sa dakle predsjednikom e, vašega odbora dogovorio sam se dakle da će vaš predstavnik biti prisutan i još jednom e, i dakle da će održati prezentaciju različitim pitanjima vezano a isto tako vezano uz fond za pravednu tranziciju. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Govorit ću na talijanskom jeziku. E, ja sam Ester Visale i predstavljam dakle Europski gospodin socijalni odbor i dakle neću ulaziti u detalje već smo čuli e, mnoge stvari. Mi naravno podržavamo projekt zemljog plana Europske komisije, Entuzijastnični smo, ali i mi smo donekle zabrinuti što se tiče određenih pitanja. Prije svega, evo, nadamo se da će ovaj fond za pravednu tranziciju neće biti ograničen na financiranje procesa dekarbonizacije, već da će e, biti opširniji. Zabrinuti smo Dakle, ne želimo da se dodatno ograniči kvota financiranja EFRA, odnosno ESF plus fonda, Također smo zabrinuti da ako ne dođe do stalnog nadzora, praćenja i preispitivanja e, raspodjele sredstava, da ta sredstva neće dovesti do učinka koji bismo mi htjeli vidjeti. Ovdje želim samo još nešto naglasiti jer već smo sve drugo čuli. Prije svega treba voditi računa o sljedećem. Trebalo bi harmonizirati određene aktivnosti jer danas živimo u međusobno povezanoj globaliziranoj ekonomiji. Dakle, ako recimo prestane s radom um, neki rudnik u Češkoj republici, to može dovesti do posljedica gdje recimo neko poduzeće koje je proizvodilo materijal za vađenje dakle za ekstrakciju te rude, a koje ima sjedište recimo u Mađarskoj, e, dakle će biti pogođena posljedicama prestanka rada tog rudnika. Dakle, aktivnost, dakle, stvari do kojih dolazi na određenom području mogu imati posljedice za drugo područje. Isto tako, brinemo se za sudbinu određenih radnika, jer nacionalne vlasti dakle, nisu obvezne predstaviti nacionalne planove e, za e, pravednu tranziciju. Ako ne predstave te planove, onda ti radnici nikad neće doći do e, mogućnosti za prekvalifikaciju, odnosno da promjene radno mjesto. U tom smislu zaista vjerujemo da dakle, državna potpora za one dakle, za koje su već izrazili da postoji određena e, fleksibilnost, ta državna potpora mora biti fleksibilnija jer samo to može biti odgovarajuće rješenje kako bi se države onda suočile sa nepredviđenim okolnostima do kojih može doći. I na kraju isto tako znamo da održivi razvoj i investicije u klimu imaju pozitiv, dovode do pozitivnih učinka zato što se tu može uštedjeti u smislu konverzi um, u smislu uštede u zdravstvu i tako dalje. Zato smatramo da Dakle, i ti sektori treba izuzeti iz učinka pakta o stabilnosti. Dakle, to je ukratko ono što ćete moći pronaći u našem izvješću. Prvo, prvi sastanak bit će sutra na plenarnoj sjednici u e, travnju ponovno ćemo govoriti o tome. Isto tako ćemo posjetiti Zapadnu Makedoniju kako bismo vidjeli kakve su posljedice prestanka rada određenih poduzeća na terenu. Hvala vam. Hvala gospođo Vitale. Sada molim izvjestitelja da ostane u kontaktu s vama. Znam da to nije lako. evo, zamolit ću komisiju da održi voru pet godina, zatim ćemo zaključiti raspravu sa izvjestiteljem. Izvolite, predstavnic komisije. Hvala vam. Ovo, ovaj, doista ste dušni jer je ova razmjena mišljenja izuzetno zanimljiva i postoji puno elemenata koji trebaju biti obuhvaćeni raspravom. Ja ću se dotaknuti tek nekoliko od tih e, elemenata jer vjerujem da je puno ljudi govorilo o tome da treba imati e, veći obuhvat politika, kada je primjerice energetsku politiku, prometnu politiku, okolišnu politiku, Dakle, sve to ide zapravo dalje od onoga što predlaže sam prijedlog. Molim vas da imajte na umu kada god potrebate dodatne informacije, možemo to riješiti bilateralno, da uopće nije problem. Prvo, želim nešto reći o pravednosti o pravednosti ovog fonda, jer čula sam neke kritike i voljela bih e, istaknuti perspektivu, jer ovaj fond dijeli perspektivu sa kohezijskim fondom. On je orijentiran na budućnost i temelji se na obvezama koje se trebaju ispuniti u budućnosti. Ovdje nije riječ o tome da se nagrađuje djelovanje iz prošlosti, već treba usmisliti e, osmisliti proces koji uključuje niz mjera to je isto kao i kohezijska politika, jer kohezijska politika se također fokusira na izazove, a resursi se dodjeljuju kako bi se upravo riješili ti izazovi s kojima se suočavaju države članice i određena područja. Dakle, logika je ista. Želim naglasiti da 30 posto resursa koji su predloženi za fond za pravednu tranziciju ide zemljama kohezije ako imaju dakle određeni određene brojke koje su manje od prosjeka Unije. Što se tiče državnih potpora, želim tu nešto jasno reći o tome koliko je ovo pravedno. Kohezijska politika je instrument koji u potpunosti poštuje e, i djeluje u skladu sa pravilima o državnim potporama. Dakle, ovaj prijedlog, prijedlog neće ni na koji način narušiti okvir za državne potpore koji se sada primjenjuje. Okvir za državne potpore je podložan preispitivanju i smjernice za dodjeljivanje državne potpore se sada revidiraju. Postoji nekoliko sektorskih elemenata koji se razmatraju i plan za održivo financiranje to objašnjava, ali ne postoji sada namjera da se revidiraju regionalne državne potpore i regije kojima se pomaže će slijediti istu logiku koja je predviđena ugovorima kada je riječ o kohezijskoj politiki, politici i njezinoj povezanosti sa Fondom za pravednu tranziciju. Ja sam čula da su neki zabrinuti. Bilo je zanimljivo bilo čuti kako imamo dvije grupe mišljenja. S jedne strane, neki su zabrinuti da ovaj fond radi isto što radi i kohezijska politika i da nema nikakve dodane vrijednosti, a druga grupa mišljenja je, jest da zapravo će fond raditi nešto potpuno drugačije i da će isprazniti resurse iz kohezijskog fonda Iskreno govoreći, što se tiče komisije, taj fond treba shvatiti kao fond koji je komplementaran kohezijskoj politici. Kohezijska politika ima brojne elemente, strategije pametne specijalizacije, e, politički cilj 2, to jest e, podrška energetskoj tranziciji što uključuje i infrastrukturu i socijalno uključivanje. Sve su to elementi koji već sada postoje u okviru kohezijske politike i oni oduvijek podržavaju ove ciljeve. A sada ovdje imamo fond za pravednu tranziciju i to je važno da doista pogodimo obuhvat kako bismo postigli tu komplementarnost sa kohezijskom politikom. Iz toga vas pozivam eh, da detaljno analizirate, da detaljno pogledate što se točno predlaže u okviru fonda, jer e, sa stališta komisije imamo 30 podsektorskih područja koja bi trebala dobiti podršku, primjerice obnova zemljišta. Dakle, kada vidite e, ravnotežu između svih tih područja, onda, onda ćete shvatiti da je važno raditi na temelju postojećeg teksta koji imamo, kako bi sve bilo jasno, kako bismo jasno znali što želimo postići. I tu bih se također dotakla o tome dotakla toga da treba ograničiti područje primjene fonda. Ovaj instrument bi se najbolje iskoristio kada bi bio fleksibilan imamo različite teritorije, različite države članice koje se suočavaju s različitim izazovima. I u trenutku kada ograničite mogući politički miks kroz to područje primjene fonda, onda ovaj instrument zapravo dobiva jedan ograničen e, suboptimalan utjecaj. Oui. Oui, je, je, vous pourriez, je sais, continuer encore très longtemps. Beaucoup de questions vous ont été posées. Je vous remercie Hvala vam, ali morat ću vas zaustaviti. E, hvala, nam da, što vam što na svemu što ste do sada rekli. Naravno da nas čeka puno posla i važno je čuti i izvjestitelja, barem da mu damo nekoliko minuta. Moramo čuti njegovo mišljenje.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 Hvala na organizaciji ovog sastanka. Važno je čuti različita mišljenja. Želim zahvaliti svim e, e, govornicima, svim stručnjacima. Uzeli smo, primili smo na znanje sve ono što su nam rekli. Mislim da svi mi u Europskom parlamentu smo pomno slušali sva ova različita mišljenja na današnjem sastanku. E, ja kao izvjestitelj i moji kolege izvjestitelji u Sjeni iz odbora Ređi se svi, svi se slažemo i pokušat ćemo e, imati jedan e, tekst koji će biti kompromisni, koji će uzeti u obzir konsenzus, pomoći će nam tijekom trijaloga E, i pomoći će nam da donesemo odluku i da zeleni plan postane stvarnost i uspjeh kako bismo do 2050. ostvarili ugljičnu neutralnost. Moramo sada iskoristiti tu priliku i ovaj zeleni plan jest prilika koja se ne smije nikako propustiti, pogotovo kada je riječ o ovim regijama o kojima govorimo. Imamo okvir unutar kojeg djelujemo, o njemu se raspravlja i u vijeću hoćemo imati, imati proračun 1%, 1,3% ili više posto BND-a. Dakle, i o tome treba razmišljati. I kada o tome razmišljam, želim reći sljedeće. SAD ima puno manje ambicije na federalnoj, na saveznoj razini, a ima 6% BDP-a za proračun. A mi raspravljamo 1%, 1,3%, a oni imaju 6% i to me do, <laughs> mogu reći da mi to doista iznenađuje kada vidite tu usporedbu. I zato bih pitao kolege koji bi po vama bio prag. 1,3% možda neće biti dosta. Da ostvarimo onih 30 milijardi eura koje nam trebaju. Dakle, ja ću blisko surađivati sa svim izvjestiteljima u sjeni, sa ostalim kolegama u odboru, jer želimo doista se pozabaviti dakle, tim eh, financijskim pragom, vidjeti koliko nam je novca potrebno u proračunskom smislu. Slažem se sa onima koji su rekli da je ovo prilika koju treba iskoristiti. Moramo doista uzeti uzde u svoje ruke, nikoga ne smijemo E, zaboraviti tijekom ove tranzicije. A za to treba novac, potrebna su financijska sredstva i ne, ne smijemo uzeti novac iz drugih fondova, već moramo imati svjež novac koji će biti isključivo posvećen provedbi ove politike. Ja ću blisko surađivati sa e, predsjednikom, sa čitavim odborom, e, sa gospodarskim i socijalnim odborom, jer je riječ o iznimno važnom zadatku i nadam se da će Europski parlament uspjeti e, tu postići uspjeh. E, siguran sam da ćemo na kraju imati dobar rezultat. Hvala. Želim vam puno uspjeha u vašim nastojanjima. Tu ćete dobiti našu potporu, potporu od svih e, članova odbora ređi i osoblja. Neću sada održati, neću sada iznijeti zaključak, imat ćemo još puno prilike za raspravu, ali želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi, jer je ova rasprava doista bila izuzetno kvalitetna i radionica je po meni bila uspješna. Hvala svima, hvala stručnicima što su došli i što su nam pružili tako visoko kvalitetan uvid. To nam doista puno znači za naš rad kao su zakonodavca. Hvala i predstavnici Europske komisije, hvala predstavniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i na kraju hvala i prevoditeljskom timu. Vidimo se sutra u 9 sati ujutro. Hvala svima na dolasku i sudjelovanju u raspravi.